Let's start. Dragi kolege, započnemo sa sastankom. Skupi kolegi, preminavamo kam следващата točka u dnevni red. Dragi kolege, sada ćemo nastaviti sa sljedećom točkom na našem dnevnom redu. Pozivam vas sada da Započnemo sa našim saslušanjem o medijskoj slobodi, slobodi izražavanja i suzbijanja govora mržnje offline i online. Teme na današnjem saslušanju su dosta široke, a istodobno su i međusobno povezane. Izazovi s kojima se suočavamo trenutno u Europi su sljedeći. Želimo zaštetiti novinara, želimo sačuvati nezavisne medije i boriti se protiv govora mržnje te e, dezinformiranja što ima izravan učinak na stanje naše demokracije koja se temelji na vladavini prava. Medijska sloboda, pluralizam medija i zaštita novinara su bile ključne teme odbora Libe kao dio naše uloge nadzornika što se tiče poštivanja temeljnih prava općenito u Europskoj uniji a i e, pomoću naših e, aktivnosti praćenja e, stanja kojeg provodi skupina za praćenje situacije za pitanja vladavine prava. Medijska sloboda, pluralizam i neovisnost, to su sve kručne sastavnice slobode izražavanja i to, one su sve ključne za demokratično funkcioniranje Europske unije i država članica Europske unije. Moramo ostati oprezni kako bismo zaštitili temeljna prava i slobode, a moramo pritom isto tako i e, priznati da je Europa proteklih godina mogla primijetiti značajan porast govora mržnje na internetu i izvan njega. Novinari i druge medijske, druge medijske osobe u EU su također izložene riziku od napada, prijetnji i pritiska, a čak smo nedavno bili svjedoci i e, ubojstvima novinara. Moramo iznijeti konkretne preporuke vezano s to kako da na što učinkovitiji način se borimo protiv tih fenomena. Dezinformacije ili propaganda u EU to je također nešto što je u porastu, a mogu biti različiti izvori toga. E, to mogu biti službene agencije, političari, e, političke stranke, e, neke privatne osobe, čak i organizacije civilnog društva. Moramo isto tako procijeniti što čine platforme kako bi se borile protiv dezinformacije sada kada se nalazimo u eri digitalne transformacije naših medija. Sad ćemo započeti sa prvim dijelom našeg saslušanja gdje ćemo se stočiti na medijsku slobodu, slobodu izražavanja i zaštitu istraživačkih novinara. Imaćemo ćemo prilike čuti Vijeće Europe sa voditeljem e, Odjela za informaciju i društvo, gospodinom e, Patrikom Peniksom. Nakon njega će uslijediti gospođa Julie Majerčak koja vodi e, ured u Briselu, novinara bez granica, a zatim ćemo imati i e, izlaganje e, dvaju istraživačkih novinara, to su gospodin Petar Erdelji i gospodin Danta Palaga, koji rade e, dakle, prvi u Mađarskoj, drugi u Rumunskoj. Članovi našeg panela su nam pripremili i prezentacije u PowerPointu, a gospodin Erdelji je zatražio da vam se podijeli njegove prezentacije. Sada ću dati riječ našim gostima. Gospodin Pennings, izvolite. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo, bojim se da ću morati e, naznačiti i jednu dosta lošu situaciju vezanu uz medijske slobode danas u EU, ne samo kada se radi o državama koje su u većoj Europi, već isto tako općenito kada se radi o državama članicama Europske unije. I nažalost će najvjerojatnije i naši gosti danas iznijeti se iste zaključke, te ćemo morati pronaći zajedničke odgovore na to, a ne da dopustimo da se situacija još i pogorša s vremenom. Svi se slažemo da je medijska sloboda stup našeg demokratskog društva, to je nesumnjivo tako, jer inače ne bismo bili ovdje, a žalosno je to što unatoč svih naših e, obećanja, naših preuzih obveza se nalazimo u situaciji gdje se sve više ugrožava medijska sloboda, a rješenja koja mi nudimo nisu e, nužno jako pozitivna rješenja, uključujući i e, ono što kažu vodeći političari. I toga bih htio apelirati na vas da možda u jednom trenutku nakon ovog saslušanja možemo zajedno promijeniti u većoj ili manjoj mjeri tu sliku. Ja vodim odjel za eh, informaciju i društvo u Vijeću Europe i stoga vodim sve što se tiče medijske slobode i slobode izražavanja. Medijska sloboda nije samo stup eh, demokratskih društava, to je isto tako i pravo koje je izričito zapisano u eh, Europskoj konvenciji o ljudskim pravama. I stoga bismo trebali braniti medijsku slobodu vidjet ću funkcionira li moja prezentacija. Htio bih proći kroz e, e, neke proznice s vama. E, moram spomenuti slučaj Dafne Karuane Galicije. Imali smo i saslušanje u Strasburu o toj situaciji. To baca dosta dobro svjetlo na to što se događa i što i čini Vijeće Europe. Mi imamo platformu za zaštitu novinara i drugih e, medijskih e, aktera u Sazburu i zaprimili smo upozorenje upravo od e, mojih kolega ovdje, od novinara bez granica, ali isto tako i od drugih, da upozorimo organizacije na ono što se događa u toj specifičnoj situaciji. To nam daje zapravo da dovedemo u pitanje određene vlade, da čujemo od njih reakcije, ali nažalost to se kad kad ne poprati zatim nastavnim radom, iako je Vijeće Europe iznova e, tražilo da se provede nezavisna istraga. Do sada nismo primili vrlo pozitivan odgovor na to, unatoč tome što su malteške vlasti se će što učiniti. Naša parlamentarna skupština je za to zadužena, dakle organizacija koja je dan u Europskom parlamentu, u Vijeću Europe. Što radimo? 2019. smo u našem izvješću rekli da se e, dogodilo ubojstvo dva novinara u Europskoj uniji koji su istraživali zločin i korupciju, a da imamo zakonodavstvo koje sve više ograničava njihov e, rad koji ograničava rad kvalitetnih novinara. Vidimo da se medijske kuće zatvaraju i da se kazneno gone novinari. Također vidimo da su naše najveće internetske platforme imaju sve veću odgovornost kada se radi o tome da zaustave širenje dezinformacija i propagande u tržiške svrhe, a istovremeno trebaju zaštititi e, privatnost korisnika i druge interese. To su izazovi s kojima smo svi suočeni. A koji su rizici u ovom trenutku? Dakle, da bi moglo doći do daljnjeg zastrašivanja, ali ne samo zašašivanja novinara, da bi moglo doći do hibridnih napreda, dezinformiranja, uh, vanjskog uplitanja u izborne procese, govor na internetu, a što je trenutno ugroženo? To je medijska sloboda, to je sloboda i sigurnost novinara, te sloboda naših sustava demokratskog upravljanja. Mi se pušamo se točiti na nekoliko područja i onda pružiti odgovore na ta pitanja, prije svega se radi, kada se radi o sigurnosti novinara, o slobodi izražavanja, o medijskoj slobodi i o razvoju političkih mjera za to. Ali vrlo često nisu političke mjere same po sebi dovoljne. Moramo uspostaviti mehanizme koji će na učinkovit način odgovoriti na ove izazove koje sam navio na govor mržnje na internetu, ali su tako i na to kada se nekome prijeti putem interneta, to bi trebalo biti sastavan dio toga i to ćete čuti u drugom dijelu ovog saslušanja. Jedan od elemenata koje sam spomenuo, tu imate i slike tih istraživačkih novinara koji su nedavno ubijeni, je jedan ključni instrumenta, to je naša platforma za zaštitu novinara na internetu to je nešto što smo mi kao međunarodna organizacija pokušali napraviti zato što je to jedan od onih elemenata koje naši suradnici, dakle druge novinare mogu onda um, koristiti, mogu nam poslati uzbunu putem te platforme i mi onda možemo govoriti na to. No moram reći da se unatoč tome situacija ne poboljšava, baš nasuprot. Naravno da smo se usredotočili na to da prije svega zaštitimo novinare, a jedna ključna preporuka koju je vijeće ministara 47 država koje su u vijeću Europe izdalo je to da e, treba zaštititi novinare, ali isto tako i spriječiti te kazneno goniti ako je to potrebno one koji napadaju medijsku slobodu. I to je nešto što bismo trebali isto tako i e, prakticirati. Dakle, te predivne smjernice, te predivne preporuke ne bi trebale biti samo tu na papiru, već bi ih i države koje su već u Europe trebale slijediti. Isto tako, dakako, e, pluralizam medija i zaštita novinara, to je nešto što je usko povezano sa onime što sada vidimo da se događa, to je veliko dezinformiranje e, što se tiče primjerice izbora, ali je općenito gledano sve što se tiče političkog života. A u to je uključeno i to da se prijeti svima onima koji žele ukazati na e, to kada se neki u sustavu upravljanja ne ponašaju na pravilan način izazovi koji su prije, pred nama, naravno društveni mediji, sve veći nered informacijama te e, sve teža, teže pružanje podrške novinarima. To je ono što radimo, organizirali smo i konferenciju o tome. Dakle, potreba da platforme na internetu mogu biti u stanju uključiti se u to i pobrinuti se za kvalitetno novinarstvo, da je to što treba zaštititi i promicati, što je povezano sa svim onim mjerama koje možemo donijeti na isto tako razini različitih posrednika koji rade na internetu. Također smo na razini parlamentarne skupštine e, izradili čitav niz izvješća gdje smo radili upravo na medijskoj slobodi i na stvaranju neke vrste institucije e, sa pravobraniteljem za internet. Također i obrazovanje, medijsko obrazovanje. Trebamo e, pokušati stvoriti nove oblike javnih rasprava, spriječiti diskriminaciju te također se moramo brinuti da imamo demokratski način upravljanja svim tim novim razvojima koje primjećujemo. Ako na temelju ovog što sam rekao imate još nekih pitanja, onda sam svakako vam na raspolaganju tijekom rasprave za to. Hvala vam. Thank Hvala vam, gospodine Penningse, gospođo Mažar Žak, imate riječ na 10 minuta. Dobro jutro svima. Budući da imamo ovdje usmene prevoditelje, onda ću govoriti na matnem jeziku, na francuskom. Ja predstavljam... Eh, Depuis maintenant euh, trois ans et demi. Et quand j'ai commencé à travailler pour RSF... Ja predstavljam novinare bez, eh, bez granica pod engleskom kraticom RSF i često onda čujemo ljudi pa to je u redu, ali čime se točno baviš? I u tom pitanju sam osjetila određen uh, skepticizam tih ljudi o tome koliko mu je rad potreban, koliko je potrebno obraniti uh, tisak uh, u Europi. A od referenduma u Brexitu imali smo izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a koji Um, novina ne naziva neprijateljem države, a imali smo isto tako i ubojstva u Europi uh, Dafne Kalone Galicije uh, i slovačkog novinara Jana Kucjaka. Oba ta novinara su poginula zato što su istraživali slučajeve povezane s korupcijom. Danas kada radim, uh, kažem da radim za RSF, onda mi kažu pa da, imaš sigurno mnogo posla i vi ste nam potrebni. Ne znam trebam li biti sretna zbog toga, ali jasno je da dolazi do određenog osvješćivanja, da mm, e, novinari nisu u dobrom stanju, da imamo krizu, posebice krizu s povjerenjem koja ugrožava naše demokracije. A evo, i ovo saslužanje danas mislim da je jedan dokaz toga. Naravno da bih se prvo htjela vratiti na e, one najupečatljivije e, događaje, da je došlo dakle do ubojstva novinara na e, području Europske unije. Tri novinara e, je ubijeno. Imali smo dakle ubojstvo gospođe Galicije koja je ubijena sa eksplozivnom napravom u svom vozilu. Zatim je nekoliko vremena nakon toga ubijen Jan Kucjak i to iz vatrenog oružja zajedno sa svojom djevojkom. Ove te osobe namjerno su ubijene zato što su radili na e, korupcijskim skandalima na visokoj razini. Zatim, jedna bugarska novinarka, Viktorijana Marinova, je 6.10.2018. brutalno napadnuta i silovana i ubijena u jednom parku. Još uvijek nije motiv njenog ubojstva potvrđen, ali ona je predstavljala jednu televizijsku emisiju vezano uz e, prijevaru sa e, europskim financijskim sredstvima. A dogodilo se jedno četvrto ubojstvo, to je skoro, i e, zamalo se i dogodilo. Policija je uspjela spriječiti jedan pokušaj ubojstva od strane mafije nad jednim sicilijanskim novinarem koji je specijaliziran za, na, za organizirani kriminal. Kada su jednog od mafijaša priveli, onda je on rekao ubiti jednu osobu omogućava nam da druge naučimo lekciji. Zatim imamo i e, stanje u Rusiji i Vladimira Putina i to bi nas trebalo također alamirati vezano stanje s demokracijom. No to je samo e, vrh ledene sante zato što danas imamo istraživačke novinare koji su suočeni sa različitim vrstama zastrašivanja i pritisaka, sa fizičkim, e, verbalnim napadima koji su u porastu, a kada se novinarima sprečava rad, onda su naše demokracije ugrožene. U Italiji imamo Roberta Salviana, u, imamo nekih dvadesetak novinara koji trenutno žive pod policijskom zaštitom 24 sata dnevno. E, čak ima takvih slučajeva i e, u državama recimo poput Nizozemske. Tu imamo dva novinara koji su specijalizirani za organizirani kriminal koji su isto tako pod policijskom zaštitom. Čak dakle i u takvim državama. Oni su istraživali e, o e, toj vezi između političara i organiziranog kriminala ili o sredstvima koje nestaju. Primjerice u Bugarskoj imamo takav jedan slučaj. U našem izveću o slobodi tiska je to zemlja koju se često kritizira zbog e, funkcioniranja pravosudnog sustava te se novinari onda često nalaze između s jedne strane onih koji se bave organiziranim kriminalom, a s druge strane tijela vlasti koji ih ne brane. Na čitavom kontinentu kada novinari govore o slučajevima koje nekima smetaju, onda ih se zastrašuju. To vidimo u Rumunjskoj, u Poljskoj. Tomas Pjetek je bio e, odveden pred sud, optužen je za terorizam zato što je ukazao na e, poveznicu između e, ministarstva i ruskih mafijaša. A prijeti se i drugim novinarima zatvorom zato što su doveli u pitanje Jaroslava Kačinskoga, u Poljskoj zbog jednog sumnjivog projekta vezano uz građevinarstvo. Dakle, to su mjere za odvraćanje za novinare. Na engleskom se to zove slap strategy. Da se dakle optuži novinare za blačenje, time ih se zastrašuje. Ne radi se u biti o tome da se dobije očeta, nego samo da im se naškodi. E, pokušava ih se financijski ograničiti, to se na Malti koristilo protiv gospođe Galicija, to se sada koristi protiv e, nekoliko novinara poput Karoline Muska koja pokušava nastaviti sa radom gospođe Galicije i koja pokušava e, stati na kraj sa pranjem novca, i sa korupcijom e, na tom području. Daphne Galicija je doživjela i pravosudno zlostavljanje zato što je imala različitih 50 sudskih tužbi za blačenje prije nego što je ubijena. E, danas se 26 tih sudskih predmeta nastavlja, unatoč tome što je e, ubijena, te su sada na financijskom teretu njenom sinu. U Francuskoj smo imali Bansona Bolorea koji čim neki od novinara govori o tome što on radi, e, on ga tuži. Zatim u Hrvatskoj e, imamo e, preko tisuću isto tako sudskih postupaka protiv novinara. Zatim kibernetičko zlostavljanje. Tu imamo čitave čete trolova koji mogu biti e, plaćenici e, poluautoritativnih e, država. To je isto tako način na koji se može ušutkati novinare te ih zastrašiti. Mi nismo toga svjesni sve dok to ne doživimo, ali to je izrazito nasilno, izrazito brutalno i ako želite se doma dupreti morate imati nevjerojatnu hrabrost i nevjerojatnu snagu. 14. studenog u Briselu će se prikazati jedan dokumentarac koji se zove Dark Place. To je svjedočanstvo jedne novinarke koja je doživjela e, zostavljena na internetom. OECD je financirao taj projekt i doista je nevjerojatno vidjeti njeno svjedočanstvo i onda shvatite bolje što te osobe proživljavaju i kako je taj virtualan svijet zapravo e, i realni svijet i kako ono što se događa u tom svijetu ima E, reperkusije i na stvaran svijet. Zatim želim reći nešto o jednom sljedećem trendu koji je jako zabrinjavajući, koji se isto tako ustalio među nama. To je e, jedna, jedno okruženje um, mržnje, nezadovoljstva sa novinarima, a to je utoliko zabrinja, više zabrinjavajuće što neke vodeće osobe to potiču sve više političkih čelnika gledaju na medije ne kao alat za demokraciju, već kao na neprijatelja kojeg treba napadati. U Mađarskoj su novinari prozvani persona gratom i gospodin Viktor Orban i njegova stranka odbijaju razgovarati sa onim novinarima koji nisu prijatelji Fideša i koji nisu u njegovoj strani novinare se e, zatim e, vrijeđa. E, gospodin Melanchon, predsjednik stranke France Insoumise, na svom blogu je napisao da je mržnja prema novinarima i svima njima sličnima zdravo i opravdana. Novinarima se prijeti jedan šokantan primjer iz iz listopada 2017. je toliko šokantan da ću ga ipak e, spomenuti. E, Miloš Zeman dolazi sa lažnim kalašnjikovom na, jedan, e, na jedno priučenje za tisak na kojem je stajalo za novinare. Ti verbalni napad, nisu samo neugodni, oni su opasni. To su zapravo slučajevi poticanja na fizičko nasilje i vidjeli smo u Francuskoj da se sa e, pokretom žutih prsuka e, upravo dogodilo i to neviđeno nasilje toliko da medijske kuće nisu više mogle e, izveštavati sa natpisom odakle dolaze i da su ih morali štititi snage Redemira. Mi smo za nezavisnu i slobodne medije, a oligarsi zauzimaju sve više medijske kuće, otkupljuju ih, ne kako bi povećali pluralizam među medijima, već kako bi ih podredili svojim e, gospodarskim ili političkim interesima, kako bi proširili svoj utjecaj i utjecaj svojih prijatelja. E, banke, e, telekomunikacije, medijske kuće, svugdje tu imamo sukobe interesa to je onda nešto što je na štetu novinara i ne sprečava nas da imamo e, iskrenu informaciju. To vidimo u Mađarskoj, e, Bugarskoj i Češkoj republici. Malo ću ubrzati. A kako bi situacija još bila i imamo i ovaj fenomen dezinformiranja. Opasnost tog fenomena je taj što se e, uklanja vjerodostojnost svih informacija, uključujući informacija novinara i nezavisnih medija. Danas ljudi kažu ja sam pročitao na Facebooku. Dakle, identitet e, novinara je dovedeno u pitanje što je, što je doista e, točno, što je laž, što je nešto što možemo vjerovati, ništa više nije sigurno. Više se govori o mišljenjima i osjećajima. E, čak je danas došlo do toga da neki stvaraju vlastite stranice za provjeru činjenica. Treba nam više nego ikad prije slobodan tisak u Europi koji je nezavisan, koji će ukazivati na istinu, koji će informirati novinare i pozivati e, čelnike na odgovornost. A nije slučajno da je taj put koji, kojim se krećemo prema autoritarizmu taj da se prvo pokušava ušutkati oni koji su kritični u redovima medija. Treba nam novinarstvo u koje možemo imati povjerenje, dakle koje će biti slobodno, neovisno, strogo. To je nešto što je važno za naše demokratsko društvo. Tijekom kampanje za europske izbore RSF je iznio deset e, prijedloga kako bi se bolje moglo zaštititi e, sloboda medija u Europi i ja sam ovdje donijela sa mnom određen broj primjeraka možete se poslužiti, a ja moram sada zaključiti, pa ću samo spomenuti vrlo kratko neke od tih preporuka. Dakle, kao prvo, ideja da imamo eh, jednu kontaktnu točku u hitnim slučajevima kako bi smo mogli um, oglasiti alarm kada vidimo da se neki neko temeljno pravo prekrši. To može biti neki povjerenik koji će onda biti eh, odgovoran za djelovanje u suradnji sa nacionalnim tijelima kako bismo imali slobodu informacija zatim mjere protiv pravosudnog zlostavljanja. I na kraju da spomenem da se zalaže za to da e, Europski parlament e, redovito procjenjuje slobodu medija u svim državama i da onda bismo mogli imati na temelju toga preporuke po državama, a u e, težim slučajevima kršenja moglo bi primjerice doći do E, ukidanja e, europskih financijskih sredstva toj državi. Hvala, tu ću zaključiti. Merci, madame Mažerzak. Hvala vam lijepo. gospođo e, gospođo Mažerzak, sada riječ ima gospodin na 10 minuta. Hvala vama, dame i gospodo. Zovem se Peter Erdeli, ja sam novinar i urednik e, mađarskog portala 444. Imamo velik broj posjetitelja, bavimo se e, dnevnim, pokrivanjem dnevnih novosti i e, dakle imamo oko 400 tisuća korisnika dnevno. Na ljevoj strani možete vidjeti parlament gdje rade zastupnici, mađarski zastupnici, a dole možete vidjeti ovaj dio koji je posvećen novinarima. Prije nekoliko tjedana je predsjednik parlamenta odredio ovaj dio za novinare. E, slično vrijedi i za zgradu parlamenta, što znači da novinari više ne mogu intervirati zastupnika gotovo nigdje drugdje u zgradi nacionalne skupštine. Postavljanje pitanja izvan parlamenta također nosi sa sobom određene izazove. Jedan zastupnik Fidesa je e, dakle prijavio jednog novinara nakon što se raspitivao u njegovom rodnom gradu o njemu. Lokalna policija je počela e, tražiti isprave od novinara. E, ovaj digitalno okruženje nije ništa lakše E, gotovo se uvijek ignorira elektronska pošta koju upućujemo vladi i parlamentu. E, više od pet godina nije provedena nikakva javna istraga o medijima. E, prije nego što je FIDE stupio na vlast, Mađarska imala jedan od najprogresivniji zakon o slobodi medija u Europi. Međutim, sada institucije mogu naplatiti na tisuće eura samo kako bi se vidjelo mogu li se ispuniti zahtjevi. Nedavno je Vrhovni sud e, odlučio da e, Orbanov zet nije javna figura i zatražilo se da se ukloni članak e, o njemu. U posljednjih devet godina javne, javni poslovi su postali privatna stvar ljudi koji su na vlasti. Službenici i dužnosnici režima postavljaju pitanje novinarima kao da su oni ti koji ugrožavaju e, njihovu privatnost. Neovisno novinarstvo je doslovno pod e, prijetnjom. Ovo je objava e, jedne, jedne jedna antisemna, semitska i homofobna izjava. Mediji su E, kaže se da su mediji postali najveći neprijatelj mađarskog naroda i da ih treba ukloniti iz društva. Svaka zemlja ima nasilne ekstremiste, međutim razlika je ta da u Mađarskoj e, aktualni članovi vlade i zastupnici e, koriste objave ove ekstremističke web stranice. Dakle, na neki način se drugima povjerava to nasilno, nasilni postupci. Jedan e, novinar iz Mađarske, e, njemu su pristupile tajne službe koje su mu pokazali fotografije iz privatnog života i tvrdili su da ga netko drugi može ucijenjivati zbog tih fotografija te da mora surađivati s vladom ako želi dobiti zaštitu. Potezi protiv neovisnih medija omogućili su vladi da izgradi vlastito carstvo prije točno godinu dana. Milijarderi su odjednom odlučili dati čitav medijski portfelj e, jednoj fundaciji. Tjedan dana kasnije Orban je izuzeo ovaj, ovo spanje od e, regulatornog nadzora. To je doista jedan događaj bez presedana. Nekoliko mjeseci nakon osnivanja te zaklade i jedan dan nakon e, izbora za Europski parlament na ovaj način su e, izgledale naslovnice svih regionalnih i lokalnih novina u Mađarskoj. Tu se spominje e, svi pro-imigracijski e, nastrojeni ljudi bit će tu, budimo i mi tamo. To inače neizravno financiraju mađarski porezni obveznici. Prema e, mađarskoj udruzi za oglašivanje država je najveći oglašivač. To nisu ni banke, niti telekomi, telekomunikacijske kompanije. E, država vodi kampanje o zlu koje predstavlja briselska imigracija i tako dalje. U posljednjih nekoliko godina su potrošili na stotine tisuća eura na oglašivanje i gotovo uglavnom e, oglašavaju e, kroz pro državne medije. Too much? Okay. Na ljevoj stranici možete vidjeti najveće dvije e, TV stanice u Mađarskoj, dakle e, državne postaja i RTL koji je blago kritičan prema režimu. Na desnoj stranici možete vidjeti udio u državnom oglašavanju. Mislim da nije teško reći e, koji od, koja od ove dvije TV postaje ima veću naklonost države. Dakle, Isto tako i privatne kompanije su vrlo oprezne gdje oglašavaju jer se ne žele zamjeriti državi. E, proračun e, iz 2020. za javne medije u Mađarskoj, e, govorit ću o državnim medijima ovdje, a ne o javnim medijima, dakle najavljen je proračun koji bi trebao iznositi 232 milijuna eura za sljedeću godinu. Jedan e, novinar je ustanovio da postoje jasne upute da se oporba prikazuje na negativan način za vrijeme izbora. E, dakle, mora se dati pet minuta svakoj političkoj stranci, međutim, e, čelnici oporbe nikad ne dobivaju poziv da sudjeluju u talk showovima i slično. U 12. mjesecu prošle godine neki su zastupnici prosvjedovali u sjedištu tih e, navodno javnih medija. Mađarski državni mediji vjerojatno su najvažniji kanal za rusku propagandu u Mađarskoj. Oni redovito pokrivaju e, svoje vijesti o vanjskoj politici e, kroz državne medije iz Rusije. Ispričat ću vam samo nešto o TV2, to je prodržavna TV Postako dobio državni novac. 12.9.2018. E, godine Europski parlament je usvojio izvješće s Argentini. E, u tome je posvećeno 10 minuta. E, to je bila velika vijest u Mađarskoj, dakle 10 minuta na glavnom dnevniku. Tako da je najavljivač krenuo sa sljedećom rečenicom. Posvuda u Europi Viktora Orbana se slavi na društvenim mrežama usprkos činjenici da je usvojeno izvješće s Argentini Eh, Orban je taj koji je slavljen kao da je doživio uspjeh. Eh, tu je prezentirano 12 eh, različitih argumenata u korist države tako da nije e, bilo više vremena za predstavnike oporbe, jedino ih se spomenulo na sljedeći način. Od mađarske oporbe neki zastupnici su glasovali protiv e, Mađarske i onda su e, naveli imena tih zastupnika koji su navodno bili protiv Mađarske. Isto tako, nacionalne TV postave moraju nepristrano objavljivati informacije, tako da je jedan novinar podnio optužbu, međutim e, ustanovljeno je, povjerenstvo je ustanovilo da nije bilo nikakvih problema. Zatim je ponovno podnesena tužba, međutim medijske vlasti su ustanovile tek u trećem krugu da je e, ta emisija ipak bila pristrana, ali su se ipak odlučili za to da im ne izreknu nikakvu novčanu kaznu. Okay. The pro government media one more Pro državna medijska mašina ima još e, jednu svrhu, a to je ocrnjivanje protivnika. Nakon što je jedna srednjoškolska učenica govorila, kritizirala vladu, ona je postala žrtva takve jedne kampanje. Neki su nazvali prostitutkom i kasnije je dobila ispriku, međutim drugi mediji su e, detaljno objavljivali njezine ocjene. Zatim su se također neki objavljivali slike oporbenih čelnika i predstavnika oporbe e, koji su prikazivani na jedan e, ružan način. Ovdje možete vidjeti razliku između izvorne fotografije i kako su ih oni prikazivali. To je samo nekoliko primjera kojima se može ilustrirati situacija u Mađarskoj. Ja bih ovdje mogao sjediti još danima. E, vjerujte mi, bio bih to u stanju, ali neću. Iz moje perspektive ništa od ovoga nije novinarstvo. To nisu konzervativni desnačirski mediji, nego su to e, oružja e, za jedan jednu propagandnu kampanju pod kontrolom države i vrlo su učinkoviti, tako da postoji stvarna potražnja za izvozom. E, mađarski biznismeni grade slična carstva u Makedoniji i Sloveniji, a Hans Christian Strahe je čak govorio o tome da bi on želio nešto slično u Austriji. Nakon toga je morao dati ostavku, tako da je ta priča ipak drugačije završila. U redu. E, postoji niz zemalja u svijetu gdje je mnogo teže i opasnije biti e, novinar, e, u to nema sumnje. Međutim, ovo što sam vam ja rekao ne događa se negdje drugdje. To je sadašnja Mađarska članica NATO Saveza i Europske unije. Možda će vam to zvučati nezamislivo, međutim mogu vas uvjeriti da se tako nešto može dogoditi i u vašoj zemlji. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepo, gospodin Erdeli. sada riječ ima gospodin Tapalaga na 10 minuta. Hvala, zovem se Dan Tapalaga. Ja sam e, istraživački novinar, radim za G4. To je jedna neovisna web stranica koju sam osnovao prošle godine. Hvala vam na pozivu i doista mi je velika čast e, što mogu sudjelovati na današnjem sastanku. Ja ću inače održati svoje izlaganje na rumunskom, tako da ću sada krenuti. Hvala. Sve je to krenulo prije gotovo tri godine u prosincu 2016. i svibnju 2019. godine E, kada je osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu. Dakle, u tom razdoblju Livio Dragnea je bio de facto e, vođa Rumunjske, nešto poput e, Orbana, mali Orban ili Erdogan, ali ništa manje agresivan u nastupu. Kada je dobio izbore prije gotovo tri godine, čelnik socijaldemokratske stranke već je bio dobio kaznu koja je suspendirana zbog namještanja glasova prema rumunjskom zakonu. Ne može se postati premijerom ukoliko netko ima kaznenu evidenciju, kako je zabilježen u kaznenoj evidenciji. Tako da je on morao koristiti druge ljude kao paravan koje je odbacivao kada e, se s njime ne bi slagali. On je promijenio tri premijera tijekom e, tri godine E, na vlasti njegov je osnovni prioritet bio da riješi svoj e, problem, dakle e, protiv njega se vodila kaznena istraga zbog fiktivnih zapošljavanja. Mislim da vam je poznata ta problematika ovdje u parlamentu. Znaju da se izlaže tome da ode u zatvor jer je njegova kazna već bila suspendirana. Trenutno je u zatvoru, međutim dok je bio na slobodi radio je sve što je mogao kako bi se izvukao. E, pokušao je uništiti čitave institucije, e, ušutkati novinare, nevladine udruge, političke protivnike. Također je vodio hajku na sve one koji su kritizirali njegovu zloporabu vlasti. Isto se događalo i onima koji su e, uražavali njegovu slobodu ili pokušavali ispitivati njegove privatne poslove. Prijetio je svima onima koji nisu pasivno htjeli gledati kako on uništava odnose sa vanjskim partnerima, Europskom unijom i ostalima, samo kako bi e, ne bi dospio u zatvor. On je u 30 godina nakon pada komunizma bio najveća prijetnja demokraciji i europskom putu Rumunske. Međutim, ono što ga je na kraju spriječilo da sustavno uništi cijelu zemlju je bila jedna šačica novinara, nekolicina novinara i hrabri državni službenici, ali posebno ljudi koji su izašli na ulicu. Njega smo zaustavili na demokratski način, kroz glasovanje, ali i putem pravosuđa. Sada ću vam predstaviti nekoliko incidenata. E, to je sve nešto što sam ja osobno doživio i sve ovo što ću reći se temelji na e, činjenicama e, i javnim izjavama koje se mogu provjeriti. 2017. godine jedan pozdan izvor mi je rekao da nova vlada namjerava dekriminalizirati putem jednog podzakonskog akta čitav niz kaznenih kriminalnih aktivnosti sa ciljem da Dragne ne završi u zatvoru. To je bilo jasno. Medij za koji sam tada radio pisao je o tome i objašnjeno na koji način izmjene kaznenog zakona putem e, tog akta mogu pomoći Dragne. E, naša, naša istraga pokazala je, dovela do toga da su tisuće ljudi izišli na ulicu i tjednima su tisuće ljudi prosvjedovali pred državnim zgradama, pred zgradom vlade i mm, nakon što se zastrašio, e, nakon što se vlada zastrašila zbog tih prosvjeda, e, ova vlada je morala povući taj akt. je? Zatim e, u svibnju sam objavio nekoliko objava o nekim o imovini obitelji Dragnea, dakle na jednom otoku gdje je bivši čelnik socijaldemokratske stranke rado išao u ribolov. To je jedan komadić raja na jugu Rum, Rumunjske uz Dunav. Međutim, e, to je e, prebačeno sa državne u privatnu imovinu. Rvana Plumb je u tome imala ključnu ulogu, a nju su istaknuli kao kandidatkinju e, za povjerenicu Rumunjske od strane premijerke koja je također bila drag čovjek. Zamislite, e, država e, krade jedan dio Dunava, dakle jedan dio, jedan otok koji je e, htio prisvojiti sam sebi. I zamislite da se tako što može dogoditi u državi članice Europske unije. Državni, državno odvjetništvo je pokrenulo istragu, međutim, gospođa Plum nije mogla biti predmet istrage. Njezini kolege su odbili zahtjev da se e, skine njezin imunitet. U međuvremenu je gospođa Plum e, odbačena kao kandidatkinja nakon saslušanja u Europskom parlamentu, a jedan od problema e, bilo je pitanje integriteta i ova afera. Osim dakle ovog Dunavskog otoka i te afere, moji kolege su 2017. godine također pisali o luksuznim e, praznicima koji je čelnik socijaldemokratske stranke proveo u Brazilu u Fortar, dakle u Brazilu i nakon toga su porezne vlasti došle u naš ured. E, to je bio jasan znak zastrašivanja. Revizija je trajala šest mjeseci E, vlasti su prijetile dvama malim uredima tijekom šest mjeseci zato što su se usudili e, pisati o e, velikom bosu. Tijekom tog vremena mi smo nastavili objavljivati afere o tom čovjeku koji je iz Sjene vodio Rumunjskoj koji je pokušao mijenjati pravosudni sustav mijenjanjem kaznenog zakona putem vladinih ukaza. Čitav niz istraga na visokoj razini e, se pokrenuo i preko granica Rumunjske. U veljači 2018. godine je objavljena još jedna istraga na Hot News gdje je ustanovljeno da je postojala postojao tajni dogovor između kompanija, nekih koji su mobilizirali fondove za kampanju Donalda Trumpa i jedne e, tvrtke e, koja se bavi proizvodnjom oružja u Rumunjskoj. Dakle, bilo je riječ o jednom ugovoru koji je e, iznosio više od 200 milijuna dolara. Koji... Brody je bio čovjek koji je pozvao Liviju Dragna na e, ceremoniju inauguracije Donalda Trumpa kao predsjednika u siječnju 2017. godine. E, dakle, Državno odvjetništvo u SAD i Rumunjskoj su proveli istragu budući da se sumnjalo da je on koristio svoj utjecaj kod predsjednika Trumpa kako bi proširio svoj biznis u Rumunjskoj. Dakle, ukratko, Dragne je pokušao pronaći moćne saveznike u Washingtonu, nadajući se da će mu spas iz inozemstva. Da bi spasio sebe, on je bio spreman platiti bilo koju svotu novca, da kako ne njegovog novca. Ova istraga e, vezana uz e, američke lobiste bila je jedna od posljednjih koju je e, objavio Hot News Rock Elliot e, Brojdi je prijetio e, pokretanjem skupog sudskog postupka u Londonu. Ja sam čak dobio obavijest da je protiv mene pokrenut postupak u zemlji gdje su sudskoj troškovi vrlo skupi. Nakon gotovo 12 godina kao urednik, zajedno sa glavnim urednikom, e, donio sam odluku da ne bismo smjeli izložiti sve naše kolege takvom riziku i to posebno ne nakon što smo imali ovo iskustvo sa poreznim vlastima. Tako da smo u trećem mjesecu pokrenuli svoju vlastitu web stranicu G4 Media. Od početka smo se oslanjali na donacije e, naših čitatelja. Bez e, njihove potpore ne bismo mogli ništa napraviti. U četvrtom mjesecu smo objavili neke detalje o namjerama vlade, e, u čijoj sjeni dalje bio Liviju Dragnea, da se usvoji memorandum prema kojem bi Rumunjska podržala prijenos e, veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem. Mi smo bili jedina vlada e, države članice koja je e, pružila potporu e, tom američkom, američkom potezu. Međutim, taj memorandum nikada nije usvojen budući da je predsjednik Hanes bio snažno protiv toga. Zatim sljedeća epizoda iz svibnja od 9. svibnja na Dan Europe tijekom jednog službenog primjenjima ja sam odbio pružiti ruku Liviju Dragne, koji mi se obratio smiješeći se kao da se ništa nije dogodilo. Ja sam rekao ovoga puta vam neću pružiti ruku, pitao me zašto. Nakon što sam objasnio e, koja su dva glavna razloga e, za to, on je to doživio kao prijetnju i rekao je dobro, onda ćemo ići do kraja. Nekoliko dana kasnije je javno zatražio e, da državno odvjetništvo pokrene istragu protiv mene zato što memorandum vlade vezano uz prijenos veleposlanstva su bile povjerljive informacije i on je sam o tome saznao iz tiska. E, nekoliko dana nakon njegovih prijetnji e, povećao se broj donacija našem web stranici. Dakle, naši čitatelji su se odlučili zaštititi nas. Tijekom devetog mjeseca vlada je pokušavala e, donijeti e, hitni ukaz e, kako bi se promijenio kazneni zakon, međutim ipak stvari nisu pošle tim putem. Svaki puta kada su bili blizu da ga usvoje taj akt, naš, naša web stranica je obavila svoju dužnost pod stalnim pritiskom javnosti i pod pritiskom e, vanjskih partnera, čak i Europskog parlamenta i komisije, vlada je konstantno išla korak prema nazad. Uspjeli su promijeniti u parlamentu kazneni zakon, zakon o pravosuđu, usprkos tome. Uspjeli su također dati otkaz Lauri Koveši e, koja je bila na čelu e, državnog e, tijela za borbu protiv korupcije. Ona je sada glavni državni odvjetnik usprkos činjenici da je njezina vlastita vlada nije podržala. Postoji jedan posebni odjel e, koji se bavi istragom e, kaznenih dijela sudaca nakon što je došlo do promjene zakona o pravosuđu. To je bio pokušaj da se spriječi gospođu Kovesi da postane e, glavna tužiteljica. A sada još jedna dramatična epizoda. 2018. godine u osmom mjesecu vlada je nasilno ugušila mirne prosvjede koje su u Bukurešti organizirali rumunski migranti iz inozemstva koji su htjeli podržati pravosuđe, vladanje prava i europski orijentiranu Rumunsku. To je bio još jedan napad na slobodu medija. U 11. E, mjesecu su kolege, novinari objavili čitav niz dokumenata u vezi sa tvrtkom e, koja je bila u vlasništvu odnosno koja je odvela, e, omogućila Livija Dragna da ode na putovanje u Brazil Zatim je uskoro nakon toga tijelo za zaštitu podataka zastražilo pristup našim računalima. tražili su da e, obznanimo sve naše izvore i protivno bismo trebali pratiti 10 milijuna leja. Dakle, to je bio još jedan pokušaj da nas se zastraši, ali ovoga puta oslanjajući se na nova pravila opće uredbe o zaštiti podataka. To je slično kao ona situacija s revizijom koju sam ranije spomenuo. S time je Rumunska uz e, Mađarsku i Poljsku stavljena uz bok neliberalnih režima. Međutim, kada e, su građani glasovali na europskim izborima, socijaldemokratska stranka je e, kažnjena. E, sljedećeg dana, 27. svibnja, Dragna je osuđen na tri godine zatvorske kazne. Ovi konstantni napadi na pravosuđe, na vladavinu prava i na novinare opet su se dogodili u državi članice Europske unije, a Brisel zapravo nije imao na raspolaganju odgovarajuće mjere za odgovor. Situacija nije bolja u Mađarskoj niti u Poljskoj ili u drugim državama članicama, međutim mi sad u Rumunjskoj imamo sasvim drugačiji politički kontekst, vlada je pala nakon što je izglasano nepovjerenje Vjorika Dančila, e, posljednje pijun e, Dragnea je pala i danas poslijepodne smo inaugurirali novu vladu novi premijer je Orban Ludovik Orban. Nadam se da ne, neće oponašati Viktora. Ne znam što Europski parlament može učiniti da podrži slobodu medije, slobodu izražavanja i neovisni tisak, ali znam što može učiniti. Ne smije političarima omogućavati da imaju zakone koje mogu iskoristiti za ograničavanje slobode izražavanja. Opća uredba o zaštiti podataka samo je još jedan primjer besmislene uredbe koja ne štiti građane više nego prije, ali svakako otežava rad neovisnim novinarima. Govorimo o malim uredničkim uredima koji nemaju iza sebe mnogo eh, snažnu financijsku potporu i mislim da bi parlament eh, trebao biti oprezniji kada sluša internetske gigante jer zapravo najveću štetu snose neovisni novinari, oni su kolateralna žrtva. Dakle, molim vas da zaštitite neovisne novinare koji su mnogo ranjiviji od onih koji rade za velike medije. Međutim, tu imamo jednu pozitivnu vijest oni mali autokrati, neprijatelji, demokracije Europi koji se slanjaju na laži i propagande na kraju će izgubiti bitku e, e, protiv vlastitih građana i u konačnici će ih e, istina sustići, iako ponekad treba pričekati na izbore da se to dogodi. Ovaj tekst je posvećen mojim prijateljima Janu Kučaku iz Slovačke i Dafni Karone Galicije Smalte. Oni su riskirali mnogo više od nas i platili su zbog svoje svojim životom, vlastitim životom, e, zbog te bitke protiv korupcije. Mislim da smo im iznimno dužni. Oni su nam pokazali da su sloboda i istina vrijedni borbe. Mi, neovisni novinari e, i vi koji ste izabrani od evropske građana da branite njihova prava. Nemamo pravo zaboraviti da u Europi E, novinari stradaju i gube živote kako bi branili istinu. Ne možemo samo šutjeti, ne možemo ići korak unazad ili samo korak stav, ili staviti otići korak u stranu. Drago mi da nisam pružio ruku e, čovjeku poput Livio Dragna i to do samoga kraja. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospodine Sada prelazimo na dio sa pitanjima i odgovorima, ali prvo ću dati riječ predstavnicima Europske komisije i zamolit ću ih da govore ne dulje od četiri minute. Dajem riječ gospodinu Andriju Superkauskasu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dragi gosti. U dosadašnjim izlaganjima čuli smo da se navodi niz problema i izazova. Ja bih htio spomenuti neka od praktičnih sredstava kojima raspolažemo u Europskoj uniji kako bismo barem u nekoj mjeri riješili ove izazove i probleme. No prvo želim zahvaliti Europskom parlamentu što je dodijelio sredstva za aktivnosti i medijske slobode u okviru pilot projekata i pripremnih aktivnosti. Možda sredstva sada nisu prevelika u ovom trenutku, ali nadamo se da ćemo time pokrenuti dobre, kvalitetne projekte koji će olakšati barem dio tereta koji na svojim leđima nose novinari. Sada djelujemo u dva pravca. Prvi je taj da istražujemo i pomažemo neovisnim istražiteljima i rješavamo strukturne probleme koji se tiču medijske panorame u različitim zemljama članicama u Europskoj uniji. Čuli ste sigurno za projekt e, nadzora medijskog pluralizma koji svake godine izrađuje izvješće o medijskom pluralizmu u zemljama članicama i ističe probleme koji s time u vezi postoje u različitim zemljama članicama. Dakle, ta promatračnica za slobodu medija e, bavi se i digitalnim okruženjem i također e, različitim spajanjima i drugim aktivnostima u digitalnim medijima. Ne izdvajamo samo strukturna pitanja, kao što sam spomenula prije, nego nastojimo pomoći i novinarima. Podupiremo niz e, projekata, naročito iz područja istraživačkog novinarstva i pri tome pomažemo u prekograničnim e, novinarskim istragama i osnivanjem e, skloništa za novinare i njihove suradnike. Spomenute su i prijetnje na račun novinara, tako da mi u tom smislu pružamo i pravnu pomoć novinarima. Budući da nemamo previše vremena za razgovore. Osvrnut ću se ukratko na budućnost. Želimo ovdje istaknuti činjenicu da pozdravljamo pokretanje pregovora o programu Kreativna Europa jer prijedlog komisije o tome sadrži i proračun iz područja e, medijskog opismenjavanja i medijske slobode i nadamo se da će se institucije dogovoriti oko prikladnog financiranja za ova područja, što će omogućiti komisiji da i dalje podupire projekte i to u rasponu od više godina, dakle stabilnije, i da će to donijeti opipljive rezultate u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada otvaram raspravu i dajem riječ zastupnicima koji mogu sada postavljati pitanja u najduljem trajanju od dvije minute. Gospođo Mecola, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala našim gostima. Ovo saslušanje se održava od e, sjednom obojstva Dafne Karevane Galicije iz moje zemlje i Jana Kucijaka iz Slovačke, ali isto tako i Joja Coxa iz SAD-a i e, gradonačelnika Gdanska Pavela Avramovića. E, tema istrage e, ubojstva Dafne karvane Galice je još uvijek tajna, no u svakom slučaju moramo se boriti protiv dezinformacija gdje god ih prepoznamo, a najviše e, je važno to da moramo zaštititi novinare. Također, e, borba za neovisnost medija je važna kao i borba za neovisnost pravosuđa i mora se na to tako gledati. Neovisnost medija je kamen temeljac demokratskog društva i osim što je to temeljno pravo, to je i temeljno pravilo načina upravljanja. Pojava lažnih vijesti i dezinformacija na internetu se više zabrinjava i iako su možda društvene mreže i služile dobrome u ovom svijetu, ne smijemo dopustiti da se tu zlorabljuju naši životi. Dakle, profesionalni trolovi i slični omogućuju vršenje utjecaja na ljude i prodaju propagande. Također, društvene mreže se trebaju odhrvati ovoj pojavi, što znači da trebaju osigurati fizičku zaštitu novinarima koji su na prvoj crti bojišnice, ali i kao što ste vi rekli, treba e, riješiti i uznemirujuće pravne slučajeve koji se pokreću protiv e, novinara, a u slučaju Dafne Karvane Galicije imamo niz e, predmeta koji su njezini sinovi pod navodnicima naslijedili, a to su tužbe koje su pokrenuli i političari, što uključuje i premijera. No, moje pitanje se odnosi na europski zakon protiv uvreda i kleveta. E, povjerenik je spomenuo niz e, alata o tome, ali možda nas možete izvijestiti i o tome koje je napredovanje rada na zakonodavstvu po ovom pitanju. Htjeli smo postaviti povjereniku ovo pitanje, ali možda bi bilo dobro da dobijemo ažurnije informacije kako bismo se pripremili za daljne pregovore. Hvala. Gospođo Sipel, izvolite. Thank you very much. Hvala. Nastavit ću na njemačkom. Um, ich denke, es ist völlig außer Frage, dass die Ermordung... Mislim da je neupitno da su ubojstva istraživačkih novinara, prema onome što smo danas čuli, samo žalostan vrh ledene satnje koji se sastoji od prijetnje novinara. E, trenutno je zbog toga izuzetno posebno važno znati tko ima korist od tih ubojstava, tko je onaj tko nekome to zade kao zadatak. Mislim da je to nešto što bismo trebali razjasniti kako bismo i tu tako naslali jasan signal. Današnji panel je jasno isto tako naznačio koliko su raznolike mogućnosti pomoću kojih se mogu e, prijetiti e, novinarima, zastrašivati ih i sa praktičnim mjerama im onemogućiti i ograničiti rad. I stoga je jedna lekcija isto ta da se ne usredotočimo samo na ubojstva novinara, već isto i da postavimo e, pitanje na što točno trebamo pripaziti od samog početka, kako se možemo pobinuti da posebice istraživački novinari mogu izvršavati svoj rad bez straha i bez e, ograničenja. I zbog toga bi moje pitanje bilo sljedeće. Možemo li to posjeći tako što izmijenimo zakone o medijima? Bismo li trebali uvesti strože zakone kada se radi o tome da političari ili velika gospodarska poduzeća pokušavaju učiti utjecaj na medije jer su nam potrebna stroža pravila eh, vezano uz korupciju i uz e, povećanje utjecaja i ne bismo li trebali isto tako voditi jednu širu političku raspravu s našim građanima o tome što je dopušteno, a što ne i koliko su važno, važni nezavisni mediji. Jer su medijska sloboda i e, pouzdani podaci nešto što je doista neizostavan dio naših demokracija. Pa to je isto tako, tako i za povjerenje e, ljudi u vladavinu prava. I stoga bih rado čula od svih govornika ukoliko bi nam tu onda pomogli zakoni, a ukoliko nam je potrebna i nekakva javna kampanja podizanja svijesti o tome kako bismo naglasili koliko su važni nezavisni mediji kako bismo se na taj način pobinuli da se i naši građani i građanke mogu e, stati e, rame uz rame uz te novinare kojima se trenutno prijeti. gospođo Jančeva. Hvala što ste mi dali riječ. Moja pitanja su upućena e, gospođi Majžak i gospodinu Peningsu. E, glavni direktor novinara bez granica je rekao da situacija u medijima u Bugarskoj nije toliko bila loša od kad je Bugarska postala demokratska država. Što se tiče slobode medija, Bugarska je na 111. mjestu. Od 2006. godine se nalazi i na samom dnu rang liste europskih država, a ispred nas su čak i države koje nisu u Europskoj uniji. Tu se radi o e, napadima protiv novinara koji istražuju slučajeve korupcije i nezakonite međunarodne trgovine, što se tiče mafijaških e, mreža i što se tiče zlouporabe e, finanskih sredstava Europske unije. Većina hrabrih novinara onda e, dobivaju otkaz pod nekakvom izlikom, više ne mogu se baviti tim zanimanjem. Ima mnogih imena, među njima, na primjer... Miroljuba Certains sont arrêtés... A nekih tijekom istraga privode vlada i dalje dijeli europska sredstva medijima na potpuno netransparentan način i na taj način se usugavala medije kojih neće kritizirati. Danas nije dovoljno da Europa identificira e, tu situaciju sa propadanjem medijske slobode u Bugarskoj. Imam osjećaj da Europa, institucije Europske unije da su ostavili te novinare da se sami bore protiv mafije. koje je vaše objašnjenje takve loše situacije u Bugarskoj? I e, je li situacija u Bugarskoj za vas zabrinjavajuća, te tko je prema vama odgovoran za tu sramotnu situaciju s medijima u državi koja je članica Europske unije? Благодаря The next one is Mr. Ruiz de Hvala. Pa sljedeći govornik je gospodin Ruiz de Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem našim gostima koji su nam dali zanimljiv pregled situacije o slobodi medija. Na početku želim reći da smatram da je sloboda medija na neki način e, pokretač demokracije, odnosno ako nema tog pogona demokracije i ako on ne radi kako treba, onda demokracija staje. Liberalna reprezentativna demokracija ne može funkcionirati bez informacija jer nam informacije omogućuju da donosimo odluke. Demokracija ne znači samo glasovati jednom svake četiri godine, nego znači i razmišljanje, promišljanje kako bismo to bili u stanju učiniti, trebaju nam e, informacije iz slobodnih i neovisnih medija. Slobodu informiranja trebamo sagledati sa više strana. Kao što smo čuli iz jednog izlaganja imamo javne medije koji manipuliraju fotografije i podržavaju vlade. Zatim e, imamo problem dezinformiranja na koji su ukazali neki drugi u svojim izlaganjima, ali isto tako treba osigurati pluralizam u informiranju. Jasno je da u slučaju privatnih medija postoje različite redakcijske linije i stavovi Dakle, moramo se pobrinuti ne samo za postojanje općenite slobode medija, nego i za e, općenitiju slobodu govora i izražavanja, poput umjetničkog izražavanja koje je također ugroženo. Također e, treba nam i e, akademska sloboda. Evo čuli smo da je u Italiji jedna profesorica kaženjena jer je organizirala raspravu sa svojim e, učenicima u kojoj se kritizirao Salvini. Dakle, treba nam jedan širi pristup. Trebamo se boriti protiv dezinformiranja, ali isto tako trebamo zaštititi neovisnost i slobodu medija koje su odreda ključne za demokraciju. Hvala. Hvala sljedeći govornik je gospodin gospođa Tardino. Hvala na riječi i hvala našim gostima na njihovim izlaganjima. Evo kolega je upravo rekao da je u Italiji jedna nastavnica kažnjena organizirala nastavu na kojoj se govorilo kritički o Sloveniju. Evo ovo je primjer jedne izmanipulirane informacije. Ja sam talijanka i upravo dolazim iz regije gdje se govorilo o tom događaju, mogu reći sa sigurnošću da je ovom informacijom e, zlonamjerno manipulirano. Ovo je doista izuzetno važno pitanje. Prisusujemo danas širenju lažnih vijesti i stoga je važno ne samo zaštititi novinare jer su oni naš primaran izvor informacija, nego je jednako važno i ne dopustiti da mediji instrumentaliziraju informacije. Medijima se ne smijemo služiti kako bismo iskrivili činjenice i prenijeli priče koje se kasnije ispostave da su lažne vijesti jer je sama profesorica u spomenutom događaju razjasnila da e, tadašnji ministar nije zatražio nikakve sankcije. Dakle, mislim da bismo trebali doista zaštititi e, razloge novinarstva, razloge novinara, ali isto tako i građane koji imaju pravo na istinite i točne informacije kroz e, ozbiljne kanale i tu Europska unija ne smije ustupnuti. Hvala. Hvala. E, sljedeća je gospođa Donot. Hvala. Želim zahvaliti našim gostima na njihovim izlaganjima o ovom važnom pitanju. Evo, na početku ću postaviti pitanje na engleskom, onda ću prijeći na mađarski. U Europskom parlamentu mnogi od nas se zalažu za uvođenje antislap prava, a osim toga se slažemo da trebamo poduprijeti istraživačko novinarstvo, ali kako rješavate pitanje fizičkih prijetnji na europskoj razini? Smatrate li da bi jedna okvirna uredba kojom se kriminalizira ovakve napade na novinare bila korisna? Evo, sada ću prijeći na mađarski jer ću uputiti pitanje mađarskom kolegi. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju, na tome što ste u deset minuta pokušali sažeti ono što se događa u Mađarskoj. Svi su vidjeli da ovdje pokušavamo e, zastrašiti novinare u Mađarskoj, da se pokušava izbjeći da doista postoji dobar e, istraživački rad e, novinara. Niste govorili o tome kako se novinama fizički prijeti? Je li to novi fenomen? Koliko se često to pojavljuje? Isto tako izgleda da u Mađarskoj novinari često ne mogu imati povjerenja niti u policiju, dakle ne mogu očekivati nikakvu pomoć od policije postoje li neke pritužbe vezano uz takve slučajeve i imamo li zabilježene takve slučaje u Međuskoj te što možemo napraviti po tom pitanju? Hvala. Thank you. The next one. Hvala. Riječ ima von Hvala. Sa velikim zanimanjem sam saslušala izlaganja iz Mađarske i Rumunjske. Kao što znate, u Ujedinjenoj kraljevini se spremaju izbori i nadamo se da će uslijediti još jedan referendum o članstvu u Europskoj uniji. Iako sada ne želim povlačiti tu paralele između situacije u vašim zemljama, kao što znate, došlo je do značajnih manipulacija i upletanja u izbore u slučaju referenduma iz 2016. godine u Ujedinjenoj Kraljevini. Sada ne želim time reći da je naša vlada i izbor bilo kakvih dezinformacija u Ujedinjenoj Kraljevini, no ipak zabrinjava me stupanje i razmjeri tih dezinformacija s obzirom e, na to da društvene mreže imaju snažan utjecaj na današnju javnu raspravu u Ujedinjenoj Kraljevini, tako da me zanima čuti od vas što smatrate da bi bila najučinkovitija mjera koju bismo mogli poduzeti kako bismo suzbili ovako uplitanje i dezinformiranje. Hvala. Hvala. Sljedeći gospodin Barenarcov. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti i svim gostima. Ovo je jedan od onih dana u kojima se poklapa i rad komisije sa dnevnim aktualnostima. Upravo je danas donesena jedna odluka da se CityWeb zatraži iz eh, pitanja eh, iz razloga zaštite javnog reda i mira i tu se usklađujemo sa eh, Turskom kada je riječ o plitanju države u medije. Mi smatramo da ta odluka koju je vlada donijela u Španjolskoj zapravo Eh, je sukobljava sa rezolucijom eh, Europskog parlamenta o eh, slobodi tiska u Europskoj uniji. Tu se tražilo da se zemlje članice mm, pobrinu za usvajanje mjera kojima se neće omogućiti gušenje interneta. Dakle, Želim iskoristiti ovu priliku kako bismo bih postavio jedno pitanje. Smatrate li da je ova odluka u skladu sa e, temeljnom poveljom o ljudskim pravima? Hvala, gospođa Ždanoka. Hvala. Imam e, pitanje e, za gospođu Marsak. Spomenuli ste niz e, španjolskih novinara koji su pritvoreni, ubijeni i to u nizu zemalja članica, ali zaboravili ste tri baltičke države. I ja sam samo htjela dodati tom popisu tri imena novinara iz moje zemlje Latvije – svi oni su bili zatvarani na određeno vrijeme, njihova sloboda kretanja je ograničavana. To su Julija Aleksejev, Vladimir Dinjoran i Aleksandar Gabonjenka. I u susjednoj zemlji, Litvi, više od godinu dana je u zatvoru vrlo poznat e, istraživački novinar Alkirdas Paleckis i to samo zato što je poboj istragu u vezi sa e, događajima iz siječnja 1991. već je novčano kažnjen zbog njegovih postupaka, a sada je uhićen. U obje zemlje to je bilo moguće zbog izmjena i dopuna kaznenog zakona kojim se kriminaliziraju um, postupci koji se kose sa interesima države. I to je ta široka formulacija interesa države koja omogućuje kažnjavanje, rekla bih, bilo kojeg novinara koji istražuju postupke onih na vlasti. Moje pitanje je sljedeće. Zašto je bilo moguće da se upravo sada svoje te izmjene i dopune kaznenog zakona u zemljama članicama Europske unije. Hvala. Thank you. The next one is... Hvala. Gospodin Arvanitis je sljedeći. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να Hvala vam. Ja sam vam htio reći da sam novinar i da sam s velikom pažnjom saslušao moji kolege koji su imali izlaganja. Ja sam danas e, zastupnik u Europskom parlamentu, ali novinar uvijek ostaje novinar. E, moja zadnja istraga bila vezana uz e, dokumente iz Paname a radilo se tu i o drugim slučajevima koje su se ticale svakodnevnih e, pitanja i ovdje uvijek govorim o Grčkoj kada to kažem. Htio bih postaviti jedno novo pitanje. Nemamo samo lažne vijesti. Imamo također i tu veliku raznolikost informacija. Imamo e, znači, događaje koje svatko treba e, rasvijetliti i objaviti. U Grčkoj imamo jednu promjenu, gospođa Sanu je naime dala jednu izjavu, vrlo strogu izjavu vezanu uz izvršnu vlast. Postoje novine, agencija koja širi vijest, imamo dvije radio televizijske kuće, jedan radio jednu telekomunikacijsku tvrtku i tako dalje i tako dalje. Imamo dakle tri velika vlasnika u Grčkoj koje imaju i nogometne ekipe i koji su u jasnoj vezi sa um, čelnicima. Što novinari mogu protiv toga? Novinar se može baviti istraživačkim novinarstvom, ali čak je problem u Grčkoj baviti se i uobičajenim novinarstvom. To danas nije moguće. Novinar u Grčkoj e, bi danas ostao bez posla da pokušava istražiti slične stvari. Ja želim postaviti jedno pitanje. Nezavisni mediji, mali mediji, press projects i tako dalje Dakle, mediji koji su male ili srednje veličine ne mogu opstati zbog nedostatka reklama i oni e, se jednostavno e, uguše. Jednostavno nestanu. Ja mislim da bi naš odbor i Europska unija se trebali... Thank you. The next one is Mrs. Hvala, gospođa Kanko je sljedeće, imate dvije minute. Thank you, Mr. Chair. And... Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala vam svima na vrlo snažnim izjavama. Možda sam krivo shvatila, za nisam ja na redu, a ispričavam se, mislila sam da ste rekli kunke. Should I... Okay. Did you say kunke ili kanku?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 sam pod dojmom što sam ovdje na ovom saslušanju o medijskoj slobodi, posebice kada sam saslušala vaša svjedočanstva i e, ono što sam rekli iz novinara bez granica. Kao prvo, mi smo u Burkini Fasu imali jako velike problema sa medijskoj slobodi i ja sam se prvi put suočila sa demokracijom kada je e, Norbert Zongo e, ubijen ubijen, 1998. spaljen i ubijen u Burkini Fasu i tada smo počeli vjerovati u to koliko je medijska sloboda bitna za demokraciju. Ništa se ne bi od toga dodalo da RSF nije došao u Akadugu. I e, Jean-François Julliard je tada bio voditelj e, novinara bez granica. On je došao u Burkini Faso i zatražili su da se ekshumira tijelo i da se istraži. Zato što su izvorno rekli da je to bila nesreća. Ne znam kako se može dogoditi nesreća na taj način da netko izgori svom automobilu, a da pritom nije došlo do eksplozije niti niče druga i da nije bilo niti drugog automobila u blizini. Imali smo i studijski pokret gdje smo isto tako mogli računati na vašu podršku i vrlo mi je drago što mogu ovdje sjediti i to vam ovdje danas reći i doista vas ohrabljujem da nastavite s vašim odličnim radom, to nam daje veliku nadu i e, u to da će ljudi isto tako dobro učiti o demokraciji. Dobro, ovo o čemu sam sada govorila je bilo prije 20 godina, tada nismo imali sve ove tehnologije koje imamo danas medijska, medijske slobode i dominacija medijima, to je nešto što ne poznaje granice. Posebice kada govorimo o špioniranju, na primjerice telefonima novinarima, što se dogodilo i sa nekim novinarima, poznatim novinarima ako se sjećate. Imamo i financijsku prijetnju novinarima u Europi, dakle od koji imaju, koji su vlasnici tih medija, koji im kad kad kažu i što trebaju činiti. I onda imam jedno izvrno pitanje za vas koji to brane. Naravno da imamo zajedničku odgovornost o tim medijima. U nizozemskim novinama imali smo jedan članak koji se zvao pad novinara. Kako danas gledate na to kako bi i novinari trebali ostvariti tu odgovornost da obrane novinarstvo, ali imamo i tu komponentu, dakle da sami novinari brane uh, svoj kvalitetan rad i u tom smislu preuzmu odgovornost. Hvala, a sada gospođa Fox. Sorry. Apologies. It's a great pleasure to... ispričavam se. Bilo mi je jako drago čuti izlaganje o ovako ključnoj temi Razumijem kada ljudi kažu da su neki zabrinuti u Europi zbog retorike koju smo protiv medija o nekoj vrsti represije nad eh, tradicionalnim medijima. To je istina, ali često mnogi građani smatraju da ih mediji dobro ne služe i o tome trebamo iskreno govoriti. Ja sam također novinarka prije nego što sam eh, postala parlamentarna zastupnica. Bila sam članica tog medijskog balona i postoji taj medijski balon gdje svi novinari misle isto, postoji e, takav neki fenomen. I kada se pogleda što se dogodilo u Jedinoj kraljevini, <clears throat> britanski mediji, britanski novinari nisu očekivali da će britanska publika glasati za Brexit a trebali su znati da će to biti tako, da su se bavili bilo kakvim istraživanjem. Američki mediji nisu mislili da će ljudi glasati za Donald Trumpa i oni su to trebali znati, da su izašli malo izvan tog balona i istraživali. Dakle, kad, kad su mediji oslijepljeni zbog populizma, a populizam znači da su neke stvari jako često popularne, da se nalaze na dohvat ruke izvan tih balona. Dakle, ja mislim da nas trenutno nije dovoljno istraživačko, da se previše bavi mišljenjima i to mišljenjima jedne male skupine ljudi. Isto tako mislim da je katka dobro da se ljudi odmaknu malo od tradicionalnih e, konvencionalnih medija i da e, sagledaju neke nove medije. Evo, ovaj primjer iz Mađarske je jako dobar. Dakle, kad se trebaju stvoriti novi mediji, alternativni mediji mhm. kako bi e, oni govorili istinu, a nisu svi takvi da ne možete vjerovati u njihove informacije. U jednoj kraljevini znamo za pokret žutih prsluka ne zbog toga što to gledamo na bbc ili na novinama, nego zato što imamo novinare koji pokazuju kako francuski policajci e, prebijaju obične francuske građane. Mi i o tome želimo znati. Ja sam e, dosta uzemirena zbog toga što sada provjeravaju činjenice. E, bojim se da će to biti nekakva vrsta službene istine. Mislim, kako da znamo točno tko će odlučivati o tome što je točno istina. Danas sam čak u raspravi čula da netko o dezinformiranju i lažnim vijestima govori u kontekstu referenduma u Jedinoj kraljevini. I to je neka vrsta objašnjenja zašto građani nisu glasili onako kako ste vi htjeli. I to je jedno malo upozorenje Europske unije gdje se često pokušava zakonima neke stvari zabraniti i taj način pokušava riješiti e, taj nered. I onda to isto tako ima posljedice na slobodu medija. Možemo biti slobodni, ali za to nam je potrebna sloboda, ne sve više propisa, zakona i regulativa. O tome se radi. Hvala. Gospodin Patrik Jaki je sljedeći. Hvala vam gospodine e, predsjedatelju. Ja ću nastaviti na poljskom. Dame i gospodo. Naravno da ovdje imamo pred nama vrlo temu. Dakle, s jedne strane se biva, bavite jako ozbiljnim temama. Primjerice ovi novinari u Malti, u Slovačkoj to je naravno hvale vrijedno, ali vi se želite boriti protiv dezinformiranja građana, no istovremeno koristite i e, argumente koji su dezinformacija, primjerice o Poljskoj, o medijskoj slobodi u Poljskoj. Tu ste spomenuli knjigu jednog autora, pan Pjončeka, ali znate li da taj izdavač piše o političarima? Ne, tu se radilo samo o određenim pravnim pitanjima i onda to vi koristite kao argument da je tamo ugrožena medijska sloboda. Jedna druga novinarka koja je ispitivala tog izdavača je vidjela da Piontka nije žrtva, nego da je ta osoba koristila krive informacije. Dakle, kako ona može koristiti to kao argument? A slično ono drugo što ste spomenuli, ta knjiga Jež, kako se to zove na poljskom, tu je jedan e, sud iznio izako o tome. Administrativni sud. Znači, je li ta tema sada završena s tom presudom ili se i vi bavite dezinformacijom? Odakle sve to krenulo? Bilo bi važno da se borimo protiv dezinformacija, ali da pritom istovremeno građana ne dezinformiramo. Mi kao Europski parlament moramo sudjelovati u tome da dakle, te informacije koje se prosljeđuju da su one visoko kvalitetne informacije. Stoga vas molim da ovdje raspravu e, vodite na jedan profesionalan način. I pitanje, znate li za tu sudsku presudu koju je izrekao administrativ, koju je administrativni sud ili ne? Okay, thank you. Now the next floor goes to Mr. U redu, onda sljedeći sada ima riječ gospodin Adamović. Szanowni no, Mrs. Adamović, I'm sorry. Mrs. Adamović. Gospodin Adamović, ispričavam se. E, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala svim govornicima, hvala i na ovim uvodnim izlaganjima, te vam zahvaljujem isto tako i na tome što se nam naveli konkretne primjere. U Poljskoj. Evo sada smo upravo nešto čuli o tome, o slobodi medija u Poljskoj i o novinarima koji razotkrivaju razne skandale, da ih se onda zatim političari, ali i pripadnici vladajuće stranke kritiziraju. To su novinari koji će se često goni, kojima se ograničava profesionalna sloboda. I čak i ako im uspjeva eh, u prvoj instanci dobiti eh, pozitivnu odluku suda, često se dogodi da, primjerice to pokazuje i ovaj slučaj e, knjige Jež, da se onda to otegne na sudovima. Dakle, potrebno je prvo dobiti e, pravosudnu, e, pravosudno valjenu presudu. To je vrlo osjetljivo pitanje. Želim zahvaliti i predsjedniku komisije vezano uz to što Europska komisija čini po tom pitanju, a to je da brani slobodu izražavanja. Ali mislim da bismo se pritom trebali postaviti sljedeće pitanje. Što možemo još učiniti kako bismo zaštitili slobodne medije, zaštitili slobodnu riječ, a da pritom ne dopustimo da se proširi mržnja, dezinformiranje građana, dakle gdje ćemo povući crtu. Što možemo napraviti ovdje u parlamentu sada, kada se radi o nekakvom zakonu, da točno pišemo što je to govor mržnje. E, Gospodin Tekeš, hvala. Kao prvo bih zahvalio organizatorima ovog događaja Mislim da je važno da imamo ovdje priliku govoriti o slobodi medija. Ja dolazim iz bivše komunističke države, te sam živio preko 16 godina u SAD-u, te sam imao prilike vidjeti kako su mediji djelovali i reagirali u bivšoj komunističkoj državi, te kako, su, kako je to bilo u Sjedinjeničkim državama. Ono što sam naučio tijekom godina, a svi se slažu da su mediji četvrta sila e, u državi. Dakle, uloga prvih tri e, dijelova vlasti je ta da zaštiti prava pojedinaca i mislim da je to i uloga medija u svakom društvu. Prethodni govornici su govorili o tome da se govori da su mediji katkad zaslijepljeni populizmom. To je jedna moja kolegica rekla. Dakle, govorilo su o dezinformiranju građana i takva je situacija u Rumunskoj. Ako se slažemo da je uloga medija da prenose činjenice i da štite prava pojedinaca, pa onda možemo reći da ono što smo imali prilike vidjeti preko godinu u Rumunskoj je to da su novinari i mediji umjesto da štite prava pojedinaca, da se to zajamči da su oni našli izgovore za slučajeve u kojima država zostavlja pojedince. Imamo mnoge članke u rumunskim medijima gdje novinari pokušavaju naći nekakve isprike za vlasti, za to što krše temeljna prava pojedinaca. Evo jedan konkretan primjer o tome. Kada se postavlja pitanje e, ili spomene Rumunjska, onda se odmah postavlja pitanje pravosuđa. 2016. godine i zapravo svake godine Europska komisija provodi anketu diljem Europske unije pod nazivom e, Europski barometar od 2016-2017 je povjerenje e, Rumunja palo za 15% i to je bio najveći postotak pada povjerenja za sve države u cijeloj Europskoj uniji. Svaki put kada ljudi koje država zlostavlja, kada ih tužitelji, sudovi, druge organizacije, e, organizacije e, civilnog društva spominju to pitanje, odmah ljudi u medijima e, kažu tim ljudima pa vi podržavate korumpirane i tako dalje. Dakle, umjesto da imamo raspravu o tim temima kao takvima, odmah se personalizira ta rasprava. Ja imam dva kratka pitanja, zato imamo tu ovdje predstavnika novinara bez granica. Samo dvije sekunde. U zadnjem izvješću o Rumunskoj su novinari bez granica rekli da su njihovi agenti koji su tajni da sudjeluju u radu obveštane službe i mene zanima šta se po tome misli. Čak i u slučaju skandala o organiziranom kriminalu je neko rekao da su tu normalne kolateralne žrtve. Dakle, ako se mislite boriti protiv organizma kriminala, koju ste žrtvu spremni preuzeti u smislu osoba? Hvala vam. Hvala. Sada gospodin Smekar u ime Hvala vam. Posebno se želim zahvaliti našim uh, izlagačima, posebno istraživačkim novinarima koji su nam održali izlaganje. Imam zapravo jedan osobni komentar. Dolazim iz Slovačke gdje je Jan Kučak ubijen prije više od godinu i po dana. Možda postoji nešto pozitivno iz e, svega toga. Um, uh, Naime, istraga o njegovom ubojstvu je dosta dobro uznapredovala, tako da se doista pokazalo na vezu između organiziranog kriminala, državnih odvjetnika i političara, što je do tada bilo nezamislivo. I to sve zahvaljujući Janu Kučaku, drugim istraživačkim novinarima u Slovačkoj, te pritisku eh, eh, Europskog parlamenta. Uh, Sada svi u mojoj zemlji shvaćaju eh, doprinos Jana Kucijaka i mislim da je to promijenilo situaciju ovijek. Tako da to bi bio moj komentar upućen kolegama gospodinu Tapalagi i Erdelju da nastave svoj rad, to je neophodno za demokraciju, Europski parlament će vam u tome pružiti podršku. Gospođa Kunke, hvala. Hvala, hvala vam doista na vašim e, snažnim izjavama. E, gospodine Penik, e, kako vi gledate na što što bismo mi mogli poduzeti za poboljšanje sigurnosti novinara i gospođo Majercak, e, što mislite kakvu je, kakve je pravne mjere potrebno poduzeti e, za slobodu medija i borbu protiv nekažnjivosti onih koji su počinitelji e, kaznenih djela protiv novinara poput prijetnji i ubojstava? Um, media hvala vam lijepo. Sloboda medija i sloboda izražavanja mišljenja ključni su za svaku demokraciju i to je nešto što mi trebamo njegovati. No isto tako mislim da i sloboda mora biti, naime da e, mišljenja se trebaju moći slobodno razmjenjivati bez ikakve cenzure. Što se tiče Malte i Slovačke, tu je došlo do ubojstava novinara, što je da kako snažan napad na demokraciju i slobodu izražavanja i mislim da to ne možemo dovoljno istaknuti. Međutim, htio bih se osvrnuti na Mađarsku Mislim da ovo što je rečeno bilo vrlo jednostrano, da je bilo zapravo jedno nevjerojatno manipuliranje činjenica, čak i prema standardima odbora Libe. Naime, činjenica da u Mađarskoj postoji e, slobodan i živahan e, javni prostor za raspravu koji dobro funkcionira. Mi smo imali nedavno lokalne izbore, e, kampanja je bila slobodna, slobodno su se mogla izražavati mišljenja. Mislim da je zapravo javni diskurs e, slobodni i čak ima manje tabua nego u drugim javnim prostorima u EU. Ono što se jest promijenilo posljednjih nekoliko godina odnosi se na činjenicu da su se sada pojavili konzervativni mediji u Mađarskoj koji ranije nisu postojali i čini mi se da je to ono što smeta ljevičare i njihova reakcija je zapravo jedna vjesna manipulacija činjenicama, iskrivljivanje stvarnosti te e, političke provokacije. Samo jedna informacija, najveće TV postaje e, i političke novine te TV portali kritički, izražavaju kritički stav prema vladi, što je u redu. Međutim, niti jedna politička skupina ne bi trebala imati ekskluzivno pravo na istinu. Treba postojati javna e, otvorena rasprava, svatko može pisati što želi i svatko može imati e, svoje političko mišljenje, ali onda neka se to zove svojim pravim imenom, to je politički aktivizam, a ne istraživačko novinarstvo. Hvala. Gospodin Čihodaru, Hvala. Nevjerojatno je ovo što smo danas čuli. Doista je nevjerojatno da se tako što može događati u državama članicama Europske unije. To me podsjeća na srednji vijek. Kao što je rekao Voltaire, ne moramo se slagati, ali ću e, bespogovorno podržavati tvoje pravo da kažeš što misliš. Kad treba sa ja mislim da bismo trebali imati jedinstven stav na europskoj razini, to je jedini učinkoviti pristup, a za to su potrebna financijska sredstva. Jer znamo da je veliki pritisak koji se vrši na novinare u Dakle, despre... U Rumunjskoj postoji nacrt zakona e, prema kojem bi se jedan postotak e, novca koji e, je posljedica razotkrivanja korupcije strane novinara da bi taj novac trebao ići za istraživačko novinarstvo. No trebamo prije svega definirati kako novinarstvo zaslužuje takvu potporu. I na kraju ja sam inače liječnik pa mislim da bismo možda trebali imati e, kategoriju u zakonu e, onih koji dakle napadaju novinare dok obavljaju svoj posao. Novinari obavljaju važan posao i mislim da bi oni koji napadaju novinare trebali e, jednako tako odgovarati kao i oni koji primjerice napadaju policijske službenike. Dakle, novinare treba zaštititi. Ako imate neke druge sugestije, možete ih da kako iznijeti. Mislim da su dakle važni novinari i važno ih je zaštititi, ali isto tako je važno e, da se izbjegnu lažne vijesti i trebamo pronaći pravu mjeru. Izvolite, gospođo Strugariju. Hvala. Ja bih e, htjela ukratko reći da se djelomično slažem sa nekim komentarima kolege koji je govorio o manipulacijama nekih medija jer zapravo jedan od najvećih medijskih trustova u e, Rumunjskoj je u vlasništvu jednog mogula koji je osuđen na zatvorsku kaznu i još uvijek bi trebao isplatiti 60 milijuna eura rumunjskoj državi, a to je inače njegova najdraža televizijska postaja. Što se tiče samog pitanja, naime Komisija i Vijeće Europe su ovdje zastupljeni putem svojih predstavnika. Razgovarali smo o tome koliko je važno zaštititi istraživačke novinare. Čuli ste priče, ima ih i još. Prošle godine, 2018. godine, e, uhićeni su rumunski i buganski novinar i u dok su istraživali kako se troše sredstva Europske unije. Tako da mi imamo snažni mehanizam za zaštitu novinara iz trećih zemalja, takav mehanizam postoji, ali ne postoji mehanizam kojim bi se mogli zaštititi istraživački novinari iz Europske unije. Tako da, dragi predstavnici Europskog eh, ne, vijeća Vijeća Europe i Europske komisije. Dakle, molim vas da nam kažete kako namjeravate surađivati na ovoj problematici i molim vas da uzmete u obzir preporuke koje su iznijeli kolege. Kao što je kolega iz Novinara bez granica, Dakle, neki mehanizam koji bi se mogao odmah e, aktivirati u slučaju da se novinari u EU nađu u takvoj situaciji. E, drago mi je čuti da imamo sredstva u sklopu programa Kreativna Europa, oko 61 milijuna eura koliko se alociralo za to nije dovoljno. Treba nam jedan permanentni fond za istraživačko novinarstvo kako bi se zapravo popustio taj financijski pritisak, odnosno kako bi na njima popustio financijski pritisak. Dobro, sada ćemo ponovno dati riječ našim panelistima. Već smo jutros e, imali problema sa prekoračivanjem vremena i to je i sada slučaj, nažalost, tako da vas lijepo molim da date sve od sebe. Znam da ste čuli krug e, vrlo izazovnih, zahtjevnih pitanja, ali vas molim da pokušate sažeto odgovoriti što konciznije moguće. Predlažem da svatko ne uzme više od tri minute jer imamo još jedan panel koji nam slijedi sa tri govornika i sa krugom pitanja i odgovora. Izvolite gospodine Peniks. Hvala, ja neću možda odgovoriti na sva pojedinačna pitanja, ali krenuo bih od sljedećeg. Moramo se pobrinuti da preveniramo zastrašivanje novinara, da promičemo kvalitetno novinarstvo, zaštitimo novinare i tu ću se vratiti na jedno od pitanja. Mislim da nam trebaju mehanizmi za to. Trenutno novinari nemaju povjerenja u institucije čak niti u, u e, udruženja novinara kada je riječ o zaštiti njihovih prava. Tako da je to nešto što moramo ponovno uspostaviti. Isto tako trebamo moći procesuirati određene radnje i odnosno počinitelje Zatim, dakle, u takvim radnjama protiv novinara. U mnogim zemljama, države, e, u zemljama Europske unije vidljivo je da se zapravo dovodi u pitanje pluralitet medija, sve više se ide prema nekim e, oligopolima i zapravo se povećavaju prijetnje na male medijske kuće. Treće, trebamo promicati kvalitetno novinarstvo i medijsku pismenost. Brojna pitanja koja ste postavili e, mogu se zapravo svesti na to. Dakle, kao prvo zaštita novinara, drugo poboljšanje uvjeta rada za novinare i treće e, pluralitet medijskih kuća i medija općenito i e, medijska pismenost. I mislim da Europski parlament u tome ima doista ključnu ulogu. Mnogi od vas su rekli da europske institucije osiguravaju sredstva. Europske institucije također imaju svoju ulogu u tom, dakle, kada je riječ o tim slučajevima korupcije i Mnogi novinari su zapravo bili žrtve upravo zbog toga. Tako da je dužnost europskih institucija da se uspostavi jedan mehanizam uzbunjivanja, dakle, kako god to nazvali, ali prije svega države trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti. Hvala. Hvala vam što ste bili tako koncizni. E, sada vi imate riječ, gospođo Majerzak. Hvala lijepo. Da, tri minute. Pokušat ću što brže što se tiče slapa. Nemam, nažalost, vremena za to, ali želim samo reći da ćemo e, sljedeći tjedan u 18.30. 12. E, studenog e, imati jedan događaj gdje će biti udruge koje se bave slobodom medija i raspravljat će se o tome kakve se mjere mogu spostaviti kako bi se spriječilo eh, ove zlouporabe sudskih postupaka. Kada je riječ o financiranju neovisnih medija, slažem se da je potrebno više sredstava što se tiče borbe protiv nekažnjivosti, to je problem e, ako ne postoji snažna politička volja i ako su u e, te afere umješani političari. E, une pression Nisu dovoljne lijepe riječi kada je riječ o novinarima koji su žrtve zastrašivanja. Bilo bi dobro da postoji nekakav mehanizam za hitno reagiranje i ako bi povjerenik mogao odmah reagirati u odnosu na vlasti, mislim da bi nam to omogućilo da se stvari brže odvijaju. E, ovdje je, su neki prijedlozi koje su iznijeli novinari bez granica. Možete ih slobodno uzeti jedan primjerak. Hvala. Sada naši istraživački novinari, prvo gospodin Erdeli. Hvala. Što se tiče prijetnji, mi imam, smo u posljednjih deset mjeseci počeli dobivati sve više prijetnji. mi već šest godina radimo, tako da nam je to bilo nešto novo. Mi smo pokušali to riješiti i također smo donijeli neke protokole, dakle što učiniti ako se netko pojavi na našim vratima. To je za naše djelatnike, to je za naš nešto novo. ja nemam s tim mnogo iskustva, srećom. E, što se tiče toga kako pomoći ovoj situaciji, mislim da Europska unija posjeduje neka pravila e, koja se tiču konkurencije. Dakle, kada primjerice jedna kuća ima 400 različitih e, medijskih kuća, Treba vidjeti je li to dobro za tržišno natjecanje i pluralitet. Mislim da vrijedi to proučiti i analizirati, a mađarske vlasti to sigurno ne rade. Hvala, to je bilo vrlo koncizno. Gospodin Tapalaga. Hvala. E, kada je riječ o izmjenama zakonodavstva, ne bih rekao da je to potrebno, jer e, istraživački novinari preuzimaju odgovornost za svoj rad. Ono što nam treba su sredstva za pravnu pomoć. To je ključno. To je vrlo važno. Što se tiče dezinformacija, bilo je jedno pitanje o Brexitu. Borba protiv dezinformacija neće biti moguća E, odnosno nije moguće, ne može se te zaustaviti vremenske nepogode, kišu ili snijeg, ali možete svakoga dana ukazivati na činjenice i na istinu i da kako odmahnuti se od Rusije. A kada je riječ o britanskom slučaju. E sada moram odgovoriti na rumunskom jeziku, gospodinu Terhešu. Tako da budem jasniji. Gospodine Terheć, vi ste rekli da sam ja stao obranu e, zlouporabe. To je laž, to nije istina. Vaša stranka je na taj način pokušala prikazati političare kao žrtve zlouporabe. Ali oni to nisu. Vi niste rekli da ste vi stali u obranu gospodina Dragne, ali oni su ostavili, eh, ali tek kad vas je on stavio na svoj popis za vrijeme izbora. Osim toga, zaboravili ste spomenuti da ste bili svećenik prije nego što ste postali političar. I u svojstvu svećenika vi ste branili nekoga tko je bio optužen za namještanje izbora. To je krađa. Krađa je grijeh. Oprostite, ali vi ste sada tu otvorili neki neka osobna pitanja. Možete e, reagirati kratko. Kao prvo, još uvijek sam svećenik. Nisam e, stao u obranu niti jednog političara. Ja sam branio pravo svih rumunskih građana koje je optužila neka državna institucija. Dakle, da se poštuju prava tih građana, bez obzira o tome je li to obični građan ili političar. Htio bih samo reći da je osim e, političara bilo još na tisuće nepoznatih anonimnih građana. Ne znamo tko su oni jer mediji o njima ne govore. Neki od njih su i smrtno stradali tek nakon toga je e, pravosuđe ustanovilo da nisu krivi. Dakle, pitam se ko će te ljude uskrsnuti. We cannot e, conclude by, by, by... Ne možemo ne možemo samo na kraju reći da je ovo kraj ove rasprave, jer ona je i dalje u tijeku i ostaće ta pitanja otvorena i u sljedećim godinama, to je sigurno, jer imamo sve veću zabrinutost koja vlada očito u Europskoj uniji u pogledu zaštite ljudskih prava, slobode izražavanja i pogledu načina suzbijanja, govora mržnje i širenja dezinformacija ne samo u političkim procesima i izborima, nego i u svakodnevnom životu. Dakle, možemo se sada kratko pozdraviti i zahvaliti vam na vašim naporima i posvećenosti i to je doista izuzetno važno za europski projekt. Želim eh, zahvaliti svim panelistima koji su nas počastili danas svojim dolaskom eh, na sastanak odbora LIBE. Dakle, zahvaljujem vam od srca. Evo, da, molim za pljesak. And eh, I am announcing that we will carry on this hearing. I najavljujem da ćemo nastaviti sada saslušanje sa drugom skupinom e, izlagača. Evo sada se opraštamo sa prethodnim gostima i pozivamo sljedeća četiri panelista da zauzmu svoja mjesta za predsjedničkim stolu. Hvala vam. As we said, there's still one hour and a half to go till the end of this afternoon session. We still one hour and a do kraja ovog sastanka nam je preostalo još sat i pol. Dakle, nadam se da će to glatko proteći. We welcome pozdravljamo naša četiri panelista koji su nam se priključili za predsjedničkim stolom za sljedeći krug ove rasprave o tome kako suzbiti govor mržnje na internetu izvan njega i kako spriječiti širenje dezinformacija. Ovdje su Maja Mazurkijević koja predstavlja Alliance for Europe, društvenu mrežu, Zatim gospodin Diego Naranjo koji govori u ime europskih digitalnih prava. Zatim Daniel Milo iz Političkog instituta Globsek i gospođa Katrin Hugendubl iz Ilge Europa. Evo da započnemo. Nakon e, njihovih uvodnih izlaganja imat ćemo i mogućnost za raspravu do kraja sastanka. Za početak dajem riječ gospođi Mazur Kijević koja predstavlja Alliance for Europe, recimo 8-9 minuta, evo ako tako može, izvolite. Hvala, ja sam Maja Mazurkivić, predstavljam Alliance for Europe, to je platforma za suradnju organizacija koje su prodemokratske i proeuropske i također sa koordinatoricima e, keyboard ratnika, odnosno ratnika na tipovnici koji se bave suzbijanjem širenja lažnih vijesti i kada je riječ o politici i vrijednostima Europske unije. Ja ću govoriti o dezinformacijama i govoru mržnje i pozabavit ću se primjerom Poljske, ali Molim vas da budete svjesni da se to događa svugdje u Europskoj uniji, u svim europskim zemljama i da Poljska nije jedini primjer toga. Ono što želim reći jest da govorimo o sadašnjem vremenu i o dezinformaciji i govoru mržnje koji se sada širi i koji će utjecati na našu budućnost. ako to ne shvatimo, ako ne shvatimo da trebamo uložiti sve moguće napore i sredstva u borbu protiv dezinformiranja, onda ćemo za deset godina imati velikih problema, možda čak i ranije. Poljska je među naj eh, proeuropskim eh, nacijama u Europskoj uniji i Dakle, zapravo ako postavite građanima jednostavno pitanje jesu li za Europu, oni će reći da, to je možda banalan primjer, ali pokazuje da je moguća promjena mentaliteta. 2015. godine, početkom 2015. godine prije izbora u Poljskoj, dakle i parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Poljskoj, e, Poljaci su bili za prihvat izbjeglica. No, zbog širenja propagande putem medija koju su omogućili političari, to se promijenilo. Već krajem 2015. godine vidite da je gotovo polovica Poljaka odlučila da se protive prihvaćanju izbjeglica. I to može dovesti do promjene stava u Europskoj uniji. Krajem 2017. godine u prosincu Poljska akademija znanosti je provela jedno istraživanje putem upitnika o kojem na pitanje što biste učinili ako Europska unija odluči prihvatiti izbjeglice. 51,2% Poljaka je reklo da ne želi prihvatiti izbjeglice, čak i kad bi to značilo da moraju napustiti Europsku uniju. Dakle, ove kampanje protiv izbjeglica i e, migranata su utjecale i na ono što Poljaci misle o Europskoj uniji. Ono što se širi internetom o izbjeglica, izbjeglicama je prisutno već od 2015. godine i prije toga, dakle šire se strah, manipuliranje i dezinformacije i tu vidimo niz e, primjera onoga što nalazimo na internetu jer mi nadziremo informacije koje se šire internetom i tu vidimo da imamo niz e, antiimigranskih e, slika protiv izbjeglica koje utječu na emocije građana, to su većinom čiste laži ili izmijenjene fotografije koje su na neki način izmanipulirane. U novije vrijeme, ali još 2015. godine, dakle Jaroslav eh, Kačinski čelnik PISA je rekao da izbjeglice donose egzotične bolesti, a Poljska je vrlo homogena zemlja, tako da se bojimo onoga što nam je nepoznato. I to je ono što se događa s izbjeglicama. alati i sredstva po propagande zapravo prepisuju izbjeglicama to nepoznato. Evo upravo jučer se pojavila jedna lažna vijest prema kojem je u Minhenu došlo do nemira koje su pokrenuli imigranti, što je potpuno lažna vijest, ali se to također proširilo internetom, naročito u Poljskoj, dakle to je postala viralna vijest. Dakle, još jedan podatak na internetu koji možete tamo naći je iz 2017. godine o, šarija e, područjima i mnogo područjima. To su informacije koje se često pojavljuju, to ponavljaju političari, to se širi u medijima i mnogi ljudi govore o primjeru Švedske i šira laži o tome što se događa u Švedskoj. Dakle, govore da E, izbjeglice u Švedskoj dnevno počine 13 silovanja. Što možemo reći o Europskoj uniji? Dakle, kao što smo rekli, mi nadziramo internet, e, mi i mi, zaklada Batori, e, vode program promatranja interneta i širenja vijesti u Europskoj uniji. Dakle, riječ je o istraživanju tijekom dva tjedna gdje smo ispitivali što ljudi pišu i govore o Europskoj uniji. 87% komentara koje su objavili korisnici interneta su bili negativni. Kada smo to bolje istražili, vidjeli smo da je većina njih bila lažna. Dakle, podsjećam na ono što sam rekla prije. Poljska je jedna od proeuropskih zemalja, ali 87% komentara na internetu je negativno. I ako razmislimo o tome gdje ljudi traže informacije, sve se to događa na internetu. Dakle, ako idete na internete ako postavite bilo kakvo pitanje o Europskoj uniji, dobit ćete ove lažne ili negativne informacije i to su ponovili kao tvrdnju i drugi političari, odnosno da Poljska uplaćuje više u europski proračun nego što dobiva iz tog istog proračuna. I ako to proguglate na poljskim web stranicama, vidjet ćete da mnogi portali govore da je to istina, a to je potpuna laž. Evo, pokazat ću sada koje su najpopularnije teme u Poljskoj. Ovaj nadzor koji sada provodimo je povezan sa izvješćem o dezinformiranju prije parlamentarnih izbora u Poljskoj. Izvješće će biti spremno do kraja studenoga. Vidimo da većina dezinformacija koje se šire internetom e, govore o LGBT osobama, o antisemitizmu, o strancima, dakle to je povezano sa izbjeglicama i migrantima što sam spomenula prije i također o zaštiti okoliša i tu se spominje i pitanje klimatskih promjena i također e, nezgoda koja se dogodila e, na e, pogunu za otpadne vode u Varšavi i to je također važan dio kampanje. Također u našem savezu imamo također i jedinicu za praćenje medija, i to ne samo u Poljskoj, nego i u Jedinjoj Kraljevini i u Njemačkoj. Evo, pokazat ću da je važno da trebamo to sagledati iz jedne šire perspektive. U nizu zemalja teme koje su podložene dezinformacijama vrlo slične. Dakle, u Njemačkoj imamo također pitanje stranaca i zaštite okoliša i imigranata i slobode govora. A najpopularnije teme u Ujedinjenoj kraljevini su sada izbori, antisemitizam, imigranti i e, izborni savezi i e, referendum. No, dosta toga su lažne vijesti i ja sam razgovarala sa jednim analitičarom koji radi u Ujedinjenoj kraljevini koji je rekao da E, jedine vijesti koje nisu lažne u jedinoj krajini su sport i vrijeme. Dakle, tu postoji problem, dakle, takve zlonamerne vijesti se šire u Europskoj uniji, to populisti koriste, e, recimo u vezi LGBTI osoba i kažu da je Europska unija organizacija koja e, širi sve zlo. Tako da ako to ne spriječimo, doći će i do promjena stava ljudi, ne samo u Poljskoj, nego i drugdje. Dakle, novi neprijatelji u Poljskoj je i najaktualnije pitanje od veljače ove godine su upravo LGBTQIA osobe. O tome se dosta piše u medijima. I govori se o osjećajima. Dakle, ova plava crta znači da su tu prikazani neutralni komentari o LGBTI osobama, ali kada smo to dublje istražili i vidjeli što stoji iza toga, vidjeli smo da to nije neutralno nego negativno, ali e, se takvi komentari služe blažim neutralnim riječnikom. Dakle, većina komentara je ipak bila negativna i e, protiv tih osoba. Evo, kao što vidite, doseg je golem. U vršnom eh, razdoblju prometa, to je bilo u srpnju, evo kasnije ću pokazati što se događalo u Poljskoj u to vrijeme, bilo je eh, gotovo 400 milijuna komentara o LGBTI osobama i kao što sam rekla prije, nije to sve neutralno, nego većinom negativno. Evo, ovo su ključne riječi kojima se služe korisnici interneta kada govore o pripadnicima te manjine. To je uglavnom pedofilija, zatim mnogo se piše i komentira o seksualizaciji djece za koju je navodno kriva LGBTI zajednica ono što se događa se ne odvija samo na društvenim mrežama nego i u medijima. Imali smo jednu reportažu o LGBT osobama 11.10.2015. godine u petak, točno dva dana prije izbora u Poljskoj i nekoliko sati prije početka predizborne šutnje. Dakle, opet e, u prime timeu i kada su uglavnom ljudi gledali televiziju, dakle u 20 sati kada je trebala nastupiti poljska reprezentacija. Naravno, tim komentarima se manipuliralo, dakle prikazivane su informacije prema kojima se nešto događalo u Poljskoj, a zapravo se događalo u drugim zemljama i također se govorilo da LGBTI zajednica potplaćuje ljude da bi činili zlodjela. Evo, pokazat ću za kraj jednu montažu, jedan meme koji prikazuje do načelnika Varšave, koji je prikazan u radi ponosa, dakle to je opet popraćeno govorom mržnje i evo podsjećam od 22. do 29. srpnja je e, bila parada ponosa u Bjalistoku, policija e, se bila pripremila u punoj spremi kao da je riječ o terorističkom napadu i došlo je do e, brutalnih napada na sudionike parade. Evo, za kraj želim reći da e, govor mržnje postoji, da se on širi i da donosi sa sobom niz problema i poteškoća i kao što sam e, spomenula prije, jedan od razloga za ubojstvo Pavela Avramovića je bio govor mržnje. Dakle, e, prema nekim tvrdnjama su društvene mreže u Bojsko negativno govorio o Ramoću gotovo pet puta dnevno u oči njegovog ubojstva. Hvala. Evo, hvala vam na vašoj temeljitoj prezentaciji. But ask you to bear in mind molim vas da imate na umu da vas je četvoro, a onda ćemo imati i e, raspravu, tako da molim vas da ne duljite previše. A sada gospodin Diego Naranjo koji predstavlja e, organizaciju za europska digitalna prava. Hvala. Mi okupljamo 42 nevladine organizacije koje se bave obranom digitalnih prava na internetu. Dakle, ako želimo opisati govor mržnje, rekli bismo da mrzimo govor mržnje, ali volimo slobodu govora. I e, ja ću nastojati to upravo objasniti svojim izlaganjem. Dakle, evo, nekoliko riječi o kontekstu. Dakle, postoji e, politički pritisak e, da platforme preuzmu sve veću odgovornost u smislu kontrole sadržaja na internetu i šire se takve inicijative na horizontalnoj razini. Imamo i e, zakon o digitalnim uslugama koji bi mogao biti i širi o postojeće direktive o trgovini. Imamo također i uredbu u tom smislu koju treba tek usvojiti. Zatim imamo i kodeks ponašanja o pravnom govoru mržnje, kodeks prakse o dezinformiranju. Dakle, to su niz zakata o kojima valja voditi računa. No, do sada čini se da nije bilo e, ocjene učinka na ljudska prava svih ovih inicijativa. Dakle, imamo povratnu informaciju o kodeksu prakse u vezi sa dezinformiranjem. E, to nije dalo e, nekih rezultata. No, kada pogledamo pravni okvir, vidimo da službene i e, neslužbene organizacije istražuju govor mržnje i dosta tih e, izvora su službeni, dakle oni e, šire takve dezinformacije Fox News, dakle Donald Trump, španjolska stranka Fox, koja između ostalog tvrdi da su da izbjeglice, postoji veća vjerojatnost, tri puta veća vjerojatnost da će izbjeglice slovati žene nego drugi. I također imamo i društvene mreže i tu nailazimo na najviše poteškoća sa govorom mržnje. Dakle, to je samo jedan dio interneta i najmoderniji oblici govora mržnje e, su um, prikriveni porukama koji se nalaze u mainstream kulturi i zapravo se oni e, prikrivaju mm, u različitim izvorima kako bi si dali legitimnost. Također e, imamo širenje ksenofobije, nepovjerenja u demokraciju, imamo e, porast nedemokratskih stranaka na nacionalnoj i na europskoj razini. I tu prepoznajemo dva glavna problema. Jedan je povezan sa e, poteškoćama koje ima vladavina prava da se prilagodi novim tehnologijama, a druga je poteškoća poslovni model internetskih operatera. Kada je riječ o vladavini prava, imamo E, informaciju da svakih 60 e, sekundi se objavi 3 milijuna postova na Facebooku, pola milijuna tweetova i tako dalje. I to je golema količina informacija koju je teško pod navodnicima probaviti. I naravno nije lako e, ručno pregledati sav taj sadržaj. Što se onda događa? Velika većina ovih e, odluka donose se u okvirima privatnih poduzeća i one odlučuju prema svojim e, ugovorima i poslovnom modelu, tako da imamo i e, nasumična brisanja, imamo i pristrane i diskriminacijske odluke i također standardi slobode govora koji E, se e, temelje na europskom zakonodavstvu i kulturi. Mislim da je zanimljivo čuti da je Greenwald iz Ujedinjene kraljevine rekao da govor mržnje se uglavnom odnosi na ljevičarska e, stajališta. Primjerice, ako pogledamo skupinu za izbor Women Waves koja je blokirana na YouTube 30 dana prije e, referenduma o, ukidanju pobačaja, tako da je to primjer utjecaja na manjinske skupine, društvene skupine koje se suočavaju sa diskriminacijom poput LGBTI osoba, žena, migranata i tako dalje. Ovaj problem je pogoršan e, glavnim političkim pristupom e, uređenju sadržaja na internetu, dakle ovim e, filterima za očitavanje koji blokiraju određene sadržaje. Zapravo kodeks prakse o dezinformiranju e, ima i popis računa i postova koji su uklonjeni i zapravo nema nekih obrazloženja zašto se to događa točno i što možemo poduzeti protiv toga. E, zapravo e, ovi filtri ne mogu razlikovati različite nijanse u govoru. Evo, samo da spomenem jedan primjer brisanja legitimnih tvrdnji, opravdanih tvrdnji pomoću ovih tehnologija. E, također još jedan problem koji je još teže riješiti je nedostatak usklađene definicije govora mržnje. Jedno od izvješća koje je financirala Europska komisija ustanovilo je da postoji velika razlika u zakonodavstvu zemalja članica u definiciji govora mržnje, unatoč tome što su različite međunarodne organizacije Europska unija nastojala je to uskladiti. Zatim drugi problem tiče se poslovnih modela u okruženju interneta zapravo e, sam sadržaj nije štetan. U većini slučajeva postoje naravno i izuzeća, ali je e, problematičan doseg koji taj sadržaj može imati. Većina e, internetskih operatera ostvaruju ogromne dobiti takvim nadzorom oglašavanja i trgovine i one pune svoje džepove svojom našom pozornošću i našim angažmanom, odnosno klikovima i vremenom koji koje provedemo na platformama. Izvršni direktor Netflixa eh, je eh, rekao da njihov glavni konkurent eh, nije neka druga kompanija, nego vaša potreba za stavanjem. Zato oni učitavaju epizodu za epizodom. Možete zapravo gledati cijele serije a da se ne prekida. Dakle, on je rekao da što je provokativniji sadržaj i što on više privlači pažnju, tim e, više raste vrijeme provedeno na toj, e, platformi i da dobit te platforme raste. E, I naravno, ako ste privučeni određenim sadržajima, onda ćete ih pretraživati prema svojim interesima. Također, e, te platforme vas vode ka više dezinformacija i e, takvom e, negativnom sadržaju kako bi zadržali vašu pozornost, dakle kako bi platforme vam prodale upravo putem oglasa stvari koje vam uopće ne trebaju. Evo, ja bih ponudio neka rješenja. Mislim da je Vijeće Europe zapravo ponudilo vrlo konkretna rješenja koja nalazim vrlo dobrima, tako da ću to prepustiti onda Vijeće Europe. No ono što želim dodati jest da se politički pristup usredotočuje na e, simptome problema, a ne sam korijen problema. Rješenje, nažalost, je daleko složenije od e, recimo same izjave ili tvrdnje Facebooka da će se to riješiti. Zapravo rješenje mora uključiti i prosvjedovanje protiv e, govora mržnje umjesto sadašnjeg širenja takvog govora kao što vidimo sada u Španjolskoj, ali ne i samo u Španjolskoj. Također i dužnosnici, e, osobe iz javnog života moraju također istupiti i osigurati pluralizam medija. Ponekad naravno govor mržnje se mora kazniti. Dakle, javno pozivanje na genocid se mora kazniti ili zagovaranje diskriminacije e, E, odnosno poticanje e, diskriminacije i e, neprijateljskog ponašanja i nasilja se mora kazniti i bilo da se radi o političaru, o umjetniku, treba vidjeti koje su njihove namjere i također treba odrediti granicu i koja je vjerojatnost da će ti, te riječi, taj govor mržnje dovesti doista do postupaka protiv određene skupine ljudi. Također trebamo osigurati interoperabilnost platforme umjesto da e, ljudi stalno odlaze na iste platforme koje imaju monopol nad sadržajem. Evo, za kraj Trebamo e, istražiti druge načine sprječavanja govora mržnje. Ako ste španjolci, dakle, izađete na izbore i glasujte na izborima kako bismo ponovno vratili krajnju desnicu u zapečak povijesti kamo ona i proipada. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Naranjo. Zaključili ste na vrijeme. Na tom vam posljedno zahvaljujemo. A sada riječ dobiva gospodin Daniel Milo. Zovete li se Milo ili Milo? Milo. Iz Boškog instituta Globsek. imate maksimalno 10 minuta na raspolaganju. Hvala vam. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Ja sam viši istraživački suradnik u Globseku gdje se bavimo sa vanjskom politikom, s pitanjima sigurnosti, ali sve više gledamo i koje su posljedice dezinformacija i kampanja e, koji se provode po pitanju dezinformiranja u našem društvu u širem e, kontekstu. Slovačka je na vanjskom rubu Europske unije, susjedna država je Ukrajine i možda zbog e, te zemljopisne blizine smo mi se suočili sa valovima dezinformacija mnogo prije nego što je to taj val doprio do Sjednjih država i drugih zapadnoeuropskih zemalja. Od početka 2014. godine, od početka e, sukoba u Ukrajini došlo je do različitih dezinformacija, različitih e, širenja zavjera i mediji koji to šire su se pojavili svugdje po našoj državi, ali i u cijeloj regiji središnje i istočne Europe. E, imali smo radije na internetu, imali smo časopis, Imali smo online medije koji izgledaju poput tabloida, koji su se obraćali velikom dijelu samništva. No, mi smo na sreću e, sa gospodinom Vladimom Mečijarom u 90. godinama naučili našu lekciju. On je skoro e, uspio tome da zaustavi pristupanje Slovačke, Europske unije i NATO savezu. Civilno društvo i nezavisni mediji su odigrali ključnu ulogu u toj borbi za demokracijom i ja sam e, ponosan što ne mogu predstaviti Globsek, organizaciju koja je postala jedan od glavnih E, centara e, stručnosti o dezinformiranju i e, na koji se možemo boriti protiv toga u Europi. Da vam prikažem čime smo suočeni, započet ću s jednim citatom. Uvijek iza svega stoji neki židov. Ne želim uvrijediti tu etničku skupinu. To su zapravo vrlo vješti, pametni, ambiciozni ljudi, posebice kada se radi o tome da zaštite sebe i svoje poslovne interese. A ti interesi su uvijek veliki, radi se o milijunima američkih dolara, o tome da zauzmu kontrolu na čitavim državama. Zašto bi pokrenuli rat kada mogu ostvariti isti cilj drugačijim sredstvima, tako što će manipulirati ljude? Mislite li da je to citat iz Mein Kampfa ili iz nekakve duge povijesne brošure protiv e, židova? Ne, to je izjava iz sjeća 2019. godine iz Slovačke, koja se nastavlja ovako. Imamo predsjedničke izbore, europske izbore i sljedeće godine imamo izbore za Slovački nacionalni parlament pokušamo sažeti sa nekoliko osnovnih informacija i činjenicu da oni, a po time se misle na židove, imaju veliku moć zato što oni očito kontroliraju e, glavne medije i mogu utjecati na ljude na način da e, oni glasaju za kandidate koji inače ne bi u jednoj normalnoj državi e, uopće mogli uspjeti. Ovo je citat sa Facebooka, s jednog posta od jednog časopisa koji e, ima velikog utjecaja, koji širi dezinformiranje i teorije zavjere. E, vlasnik i glavni urednik e, tog časopisa često odlazi u Rusiju i tako pokušavaju proširiti svoje djelovanja. Čak su i photoshopirali nos tadašnje predsjedničke kandidatkinje i trenutne predsjednice Zuzane Čaputove kako bi učinili da izgleda više poput židovke. I evo ovdje možete vidjeti što su napravili na ovoj slici. Europska komisija je prije europskih izbora izradila eh, jedan paket akcija, akcijski plan eh, za borbu protiv uh, dezinformiranja, inicirala je sustav za rano uzbunjivanje i kodeks sa najboljim praksama kako bi se povećala transparentnost političkih reklama, kako bi se E, popune rupe na koje su mnogi nezavisni istraživači i organizacije ukazali. Imamo nekoliko informacijskih operacija koji se paralelno odvijaju, to čine domaći politički akteri, ali i strane neprijateljske nastrojene sile. Neovisno radili se od 500 sumnjivih e, stanica na Facebooku koji koriste lažne činjenice ili koriste druge manipulativne taktike kako bi promicali e, u šest europskih država e, ekstremnu desnicu ili neke skupine protiv Europske unije i time dopiru do milijuna europljena ili jedna mreža e, automiranih automatiziranih računa na Twitteru koji su za AFD i koje je jedna njemačka javna radio-televizijska kuća identificirala. To je samo vrh ledenjaka jer imamo ograničen pristup informacijama, podacima i ograničene resurse, zbog toga možemo samo identificirati neke primjere. Ali to je upravo i krajnji cilj e, takvih e, operacija, da se promijene mišljenja, stavovi ljudi i njihove političke preferencije. Nažalost, te operacije dezinformiranja nisu jedini alat s kojim se pokušavaju drugi ljudi uplitati u naše demokratske procese. Imamo i onaj, onu mrežu europskih i američkih desničara i donatora koji pokušavaju podrivati Europsku uniju iznutra tako što su stvorili pokret, The Movement, pod vodstvom Siva Benena kojeg možete vidjeti ovdje sa Marine Le Pen. Ili imamo i prljav novac od nafte iz Rusije s kojima se financiraju talijanske političke stranke. Uvijek je krajnji cilj isti, to je da se e, time sabotiraju, podrivaju i utječu i utječe na slobodne i e, pravedne izbore. Sada još jedan dio te slagalice motoristički klubovi i paravojne strukture. Mnogi od vas su čuli već o zloglasnim e, ruskim motoristima koji se zovu Noćni Vukovi, e, koji svake godine se voze od Moskve do Berlina na dan pobjede e, i time obilježavaju pad fašizma krajem drugog svjetskog rata. Naravno da mi cijenimo ono što je ruska vojska učinila da bi nas oslobodila fašizma, ali ova ista skupina koristi to kako bi prorusku narativu promicala i isto tako podupljava i ono što se čini Ukrajini. Ono što je slabije možda poznato je to da ta ista skupina i članovi te skupine da su uključeni bili i u borbu u Ukrajini, da su u Donetsku i Luhansku e, se e, borili zajedno sa proruskim separatistima i ovo je jedna od mnogobrojnih slika koje možete naći koja to potvrđuje. Samo nekolicina vas najvjerojatnije zna da je ta skupina uspostavila i svoje takozvano europsko sjedište u Slovačkoj, u malom selu e, koje se nalazi nekih 70 km e, izvan Bratislave. A e, vođa te skupine je čak upoznao i Vladimira Putina i rukovao se s njim. Evo možete ga vidjeti tu na desnoj strani ove slike. No to sigurno nema nikakve veze sa onime što on radi u Europi ili ima. Nije iznenađujuće da to takozvano europsko središte noćnih vukova u Slovačkoj, da se koristi kao vježbalište, da tamo postoji streljana koje koriste i druge slovačke paravojne skupine, čak koriste i e, e, naoružana vozila kako bi trenirali neke, neke vojne aktivnosti. Zašto vam to pokazujem? Koja je poveznica, možda se pitate? Pa, sve te aktivnosti su manji dijelići jedne veće slagalice, neovisno li se o kibernetičkim napadima, o doksingu, o informacijskim ili psihološkim operacijama ili o nekim drugim elementima. To sve je dio onoga što nazivamo hibridnim prijetnjama kombinacijom svih tih elemenata u jednu koherentnu operaciju možete postići neke ciljeve koje inače ne možete postići drugim sredstvima i to je upravo ono s čime smo suočeni. Dakle, ovo je koordinirano, dobro isplanirano, dobro isfinancirano i vanjske sile, prije svega Rusija, to koriste, ali sve češće i Kina kako bi podrivali naše demokratska sredstva. Tu koriste prljav novac, upliču se u izborne procese, u, e, koriste dezinformiranje, E, kibernetičke napade provodi i tako dalje. Drago mi je što ovaj Europski parlament upravo nedavno osvojio e, četvrtog e, listopada jedno izvješće o uplitanju u izborne procese od strane vanjskih sila. No, no bavimo li se dovoljno ozbiljno tim pitanjima? Aktivnosti koje, koje imamo s tim u vezi primjerice institucije u Helsinkiju e, koja se bavi hibridnim prijetnjama, to je dobar početak, ali je li to na dovoljnoj razini? Evo, kratko da usporedimo. E, kakva su sredstva koja Ruska federacija troši na e, državne medije? I ako to usporedimo sa resursima koje smo posvetili e, tome da otkrijemo e, i ukažemo na lažne vijesti, onda je to doista šokantno. 1,3 milijardi eura. To je službeni proračun e, Ruske federacije za sljedeću godinu naspram 5 milijuna eura za to da razotkrijemo lažne vijesti. Kako možemo im pomisliti da možemo izaći kao podbjednici iz tog duela? Nekoliko praktičnih preporuka. Kao prvo, treba zaštititi e, integritet europskog prostora na internetu, to bi trebao biti politički prioritet, treba u e, načinu, financijskog, e, načinu financiranja izbornih kampanji popuniti sve preostale pravne rupe. Trebamo isto tako omogućiti istraživačima da imaju više pristupa podacima, to je trenutno jako ograničeno. Zatim uključiti političko oglašavanje koje imamo na Facebooku u provjeru činjenica. Isto tako trebamo na europskoj razini više E, financijskih sredstava da bi se borili protiv e, tih aktivnosti dezinformiranja. Trebamo zatim e, moći mjeriti učinak i moramo imati inovativna rješenja. Da vam kratko pokažem neke primjere vezano ono što se čini u jednoj maloj državi sa 5 milijuna ljudi, a što bi moglo vas nadahnuti u drugim državama. Konspiratori.sk to je jedna stranica koja E, otkriva dezinformiranje i teorije zavjere i koje e, mogu koristiti tvrtke e, kako bi zaštitili svoje klijente od toga da ih se stavlja u vezi sa stanicama koje koriste takve prakse. Zatim imamo i checkbot.sk, to je bot koji može provjeriti informacije, izvore, slike, neke druge vrste sadržaja na društvenim mrežama. To je nešto što se e, lako može naći i što se može dobro razumjeti na lokalnom jeziku. Moramo dakle razmišljati na inovativne načine i naći inovativna rješenja ako želimo e, pobijediti. Rekli su mi da nema zvuk, inače sam htio još vam pokazati jedan video. Hvala vam. Ovo je bilo dovoljno dobro. Evo, još jedan govnik prije nego što započnemo sa postavljanjem pitanja. To je Katrin Hugen-Dubel koja predstavlja ILGA Europe. E, dajem vam riječ, imate maksimalno 10 minuta. Hvala vam, ja se zovem Katrin Hugenbugl, ja sam jedna od direktorica u ILGA Europe, e, što je mreža organizacija za LGBTI osobe i mi e, se bavimo svim različitim vrstama e, ljudi koji su obuhvaćeni tim pojmom. Znam da je kasno, pokušat ću biti kratka, ali hvala, mi, hvala vam na tome što ste me pozvali da vam dam svom doprinos. Želim jasno reći da je Elga Europe e, organizacija za ljudska prava, te je za nas e, sloboda govora i sloboda izražavanja e, kamen temeljac svih demokracija. I jako velika zbunjenost vlada u toj raspravi što se tiče govora mržnje, što se tiče slobode govora i ta zbunjenost je često namjerno potaknuta od onih koji pokušavaju širiti namjernu mržnju i diskriminirati. Sloboda govora je vrlo važno ljudsko pravo, to je kamen temeljac bilo koje demokracije, ali ono o čemu ovdje govorimo kada govorimo o govoru mržnje, tiče se zapravo slobode izražavanja i razžiraženja u mišljenjima. Radi se o poticanju e, mržnje i nasilja. Govor mržnje je nešto se tiče izjava koje su diskriminatorne ili klevetajuće, namjene ili nenamjene, gdje se poziva na e, mržnju, na nasilju, na dijeljenje u društvu na temelju e, rase, jezika, nacionalnosti tako da, ili seksualne orientacije kada govorimo o LGBTI osobama. Tu se ne radi samo o tome da se izražavaju ideje ili neslaganje, tu se promiče e, zastrašivanje, strah, zostavljanje pojedinaca, što može onda dovesti do e, kršenja ljudskog dostojanstva, može dovesti do depresije, može dovesti do pokušaja samoubojstva, žrtava koje su koje su se susrele sa govorom mržnje. No, to nije nešto što e, se tiče samo razine pojedinaca. To je isto tako usmjereno na cijelu zapravo zajednicu tih ljudi u ovom, ovom dobu interneta gdje se informacije mogu toliko brzo proširiti i toliko e, daleko e, se isto tako jako širi mržnja ona cvijeta Govorili smo o virtualnom svijetu, o tome što možemo činiti kako bismo se borili protiv e, mržnje na internetu. Kao europska mreža LGBT organizacija mi primjećujemo da se trenutno postoji jak porast takve takvog narativa koja onda dovodi do stvarnog nasilja, da se e, da ljudi onda doista postaju žrtve stvarnog nasilja djeme Europe. Mislim da to treba imati na umu. Mi govorimo o izjavama ispunjenima mržnjom, ali to zapravo znači da se ljudi više ne osjećaju sigurnima, da se susreću sa stvarnim nasiljem u svakodnevnom životu. I važno je govoriti o toj vrlo zabrinjavajućoj temi u ovoj raspravi, zato što je ono što se događa u virtualnom svijetu isto tako stvarno. Vidimo porast u e, retorikama, e, ispunjenim mržnjem, u izvornim procesima, u e, javnim raspravama. Manjine su žrtveno janje i Maja je govorila primjerice u izbjeglicama koji su žrtveno janje postali e, prije nekoliko godina u izbornoj kampanji u Poljskoj, a ove godine je to bila zajednica LGBTI osoba. Vidjeli smo kako se Poljska zajednica i osoba sada e, e, uvodi u sam srž tog te mržnje. 69 zajednica gradova u Poljskoj rekli su da su zone bez LGBTI osoba. Ako bacimo kratak e, pogled u povijest, onda moramo se probuditi i shvatiti što se događa. Vidimo da imamo sve veće transfobno naselje, homofobno naselje, to pokaže istraživanje, primjerice u Ujedinoj kraljevini gdje e, smo imali e, tako nešto primjećeno, ali isto tako i Finskoj ranije ovog tjedna u jednom izvješću i ljudi su izloženi mržnji u svakodnevnom životu. U jednoj kraljevini imamo raspravu o pitanjima prava trans osoba. ta rasprava je sada toliko nasilna da kada se organizira neki događaj, e, profesionalne sigurnosne snage moraju štititi e, prisutne osobe. Prema njemačkom ministru unutarnjih poslova, broj homofobnih e, zločina iz mržnje su u prvih šest mjeseci u 2019. godini bili češći nego u cijeloj 2014. godini. A to su samo slučajevi koji su prijavljeni. Moram reći da je ovo trend koji se primjećuje diljem Europe. Različit je opseg tog naselja, različit je broj slučajeva, ali je to nažalost vrlo, vrlo prisutna prijetnja. Porast u e, populističkim i ekstremističkim političkim snagama je na neki način normalizirana korištenje govora mržnje, korištenje retorike koja dijeli i to je obrazac koji onda dovodi direktno i do fizičkog nasilja. Isto tako da jasno kažem, napadi na zajednicu LGBT i osoba nisu zapravo nikad prestali. To je dio našeg svakodnevnog rada, kako što se tiče nacionalnih organizacija za prava LGBT osoba kao i za ILGA Europe. Ali ono što se promijenilo i na prijašnjem panelu su ljudi rekli da je situacija sada se mnogo pogoršala. Ono što se za nas promijenilo primjerice 2014. godine je učestalost tih događaja, koliko su nasilni događaja, ali isto tako i da se pojavljuju na eh, onim mjestima gdje smo mislili da su te zajednice do sada već eh, sigurne. So there is no single answer of how to respond to this increasingly worrying phenomenon. Nema jedinstvenog e, odgovora na ovaj e, kompliciran e, fenomen. Imamo počinitelje zločitelja koji su u različitim zemljama, imamo servere koji su u drugačijim lokacijama preko kojih ide govor mržnje, dakle pravni prave političke i praktičke posljedice toga su ogromne. A nemamo e, dovoljno primjenjiva e, pravna mjerila i što se tiče podrške za žrtve. Ono što je ilegalno u stvarnom životu trebalo biti biti ilegalno i na internetu. Ali kada pogledamo e, mržnju prema LGBT osobama, onda je to upravo ono gdje naš problem počinje. Naime, trenutno nema nikakvo zakonodavstvo Europske unije koje obvezuje države članice da kriminaliziraju takve vrste E, zločina. Jedino se primjenjuje um, okvirna odluka iz 2008. godine gdje se obvezuju države članice da e, kažnjavaju predrasude što se tiče rasističkih i ksenofobnih prekršaja i također se govori o tome da se ne smije nijekati banalizirati holokaust. Ali to se ne primjenjuje na govor mržnje i na zločine iz mržnje e, koji su usmjereni protiv LGBTI osoba. Na nacionalnoj razini sedam država članica izrečito ne sadrže seksualnu orijentaciju u svom zakonodavstvima o govoru mržnje. Petnaest država članica ne uključuje e, rodni identitet, a nijedno ne uključuje rodno izražavanje ili spolna obilježja s kojima se pokrivaju i transseks osobe. Ja sam e, nekoliko kopija naše mape donijela gdje procjenjujemo time situaciju u pitanju prava i osobe diljem Europe, pa možete procijeniti točno i o kojim državama govorim. Zakonodavstvo predstavlja kulturu, dakle to nam govori o tome kako društvo želimo biti, a ako želimo raspraviti o tome kako se boriti protiv govora mržnje na internetu, ili izvan njega, onda moramo govoriti o zakonodavnom okviru. Ako e, se rodno identitete, spolna obilježja i drugo može uključiti u govor mržnje, onda to znači da je ta država jasno zauzela stav protiv takvih oblika mržnje. Što znači isto tako da se onda može to pratiti i da se može na pravilan način i kazneno goniti. Samo ću spomenuti još jedan primjer, već smo imali primjer sa Poljske televizije malo prije. Jedan drugi primjer je primjerice 2018. godine prije referenduma o definiciji obitelji u Rumunskoj. Imali smo jednu reklamu prikazanu na rumunskoj televiziji sa žigom e, socijaldemokratske stranke gdje se govorilo o tome da ako se oženite za istospolnog partnera da je to isto kao da se i oženite za biljku ili za neki predmet, što znači da e, tu nema više moralnosti, da nema više zdravog razuma. E, ta implikacija da su osobe iz LGBTI zajednice inferiorne je jasan slučaj homofobne mržnje i to stvara okruženje koje omogućava diskriminaciju i mržnju. Kada se e, rumunska organizacija žalila rumunskim vlastima, nije dobila nikakav odgovor političari, e, novinari, žene, e, ljudi duge boje kože, e, trans, interseks ljudi, biseksualci, lezbike i drugi. Zajedno sa mnogim drugima su jako svjesni da je došlo do porasta govora mržnje na internetu i izvan. Što moramo napraviti? Moramo E, onu preporiku o nezakonitom sadržaju usvojiti gdje se govori na to kako, na koji način se možemo boriti protiv različitih vrsta tih sadržaja i e, kako na to možemo odgovoriti, uključujući i putem specifičnih zakonodavnih mjera. Ali tu se ne govori o nikakvim uzrocima za govor mržnje koji dolazi iz predrasuda. E, politički čelnici moraju govoriti protiv mržnje i moramo pripaziti da ne uđemo u jednu lažnu raspravu o slobodi izražavanja. Moramo zaštititi i poštivati slobodu izražavanja, ali ono što trenutno vidimo je to da se zloupotrebljava riječnik vezan s ljudska prava, to čine neke organizacije, neke sile koje pokušavaju diskriminirati ljudska prava ne samo ljudi iz LGBTI zajednice, već tako i prava žena, e, prava vezano uz e, uz eh, druga, druge, druge dijelove društva. Imamo tu različite rezultate što se tiče rješenja. Eh, u ili Europe želimo razgovarati s vama, sa izabranim političarima, sa vladama, sa organizacijama sa drugim aktivistima i organizacijama koje pružaju podršku žrtvama kako bi e, proveli jednu daljnju analizu mržnje kako bi izradili zajedničke mjere protiv toga. Internetska pismenost i obrazovanje će također biti vrlo važan element u tim e, raspravama. Doista mislim da nakon što sam saslušala oba panela danas popodne, da ne pretjerujem kada kažem da smo doista suočeni sa zabrinjavajućim porastom u mržnji. Sada smo doista na prekretnici, a i političko vodstvo e, kako u Europskom parlamentu kao i u Europskoj komisiji je ključno kako bismo doista zaustavili taj, tu mržnju i kako bismo odaslali one političke poruke, ali isto tako i nezakonane poruke da se možemo boriti protiv mržnje na internetu izvan njega. Hvala vam. Hvala. Imamo popis zastupnika koji su htjeli postaviti pitanja. Ako želite, možete sada e, zatražiti riječ. Okay, you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 obraćam se predstavniku komisije jer imamo sve više zahtjeva za riječ od zastupnika. Tako da evo prvo dajem kratko riječ predstavnici komisije. Hvala što se tiče govora mržnje. E, dakle, reći ću nešto o tome, a kolegica o dezinformacijama. Dakle, mi smo čuli ovdje da je govor mržnje doista pojava koja je u porastu i da se zapravo je sve raširenija. Moramo se prisjetiti vlastite povijesti i kada se pojavi govor mržnje u društvu, to je već znak upozorenja koji treba shvatiti vrlo ozbiljno. Na razini Europske unije mi moramo iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju e, za sprečavanje protuzakonitog govora mržnje. Kao prvo imamo okvirnu odluku o rasizmu i ksenofobiju koja obvezuje države članice da kriminaliziraju javno poticanje na nasilje i mržnju temeljem nekih e, obilježja. Dakako, takav e, jezik e, treba razlikovati od onoga koji, bez obzira što može biti uvredljiv, ima, uživa zaštitu temeljem slobode govora e, i tu možemo koristiti instrumente za uklanjanje takvog sadržaja sa društvenih mreža. Da kako zakoni su onoliko kvalitetni koliko je kvalitetna njihova provedba. Komisija vrlo aktivno surađuje s državama članicama na tome da se provode učinkovita da se učinkovito provode zakoni na terenu i to radimo u kontekstu visoke e, naime, radne skupine za e, suzbijanje ksenofobije i rasizma gdje pokušavamo biti što konkretni. S obzirom da su društveni mediji postali tako važan forum za protuzakonit govor mržnje, ovi pokušaj da se e, istraži govor mržnje trebaju dopuniti i mjere, tako da društveni mediji i internetske platforme također poduzmu sve kako bi uklonili e, govor mržnje. Postoji dakle kodeks postupanja o suzbijanju govora mržnje u kojem sudjeluju Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft i te tvrtke su se obvezale da će u roku od 24 sata nakon što im se prijavi nezakonit govor mržnje reagirati, da će analizirati te prijave te uklonuti e, takve objave ukoliko se ustanovi da su protuzakonite. Mi smo također surađivali sa civilnim društvom kako bismo Eh, ustanovili kako to funkcionira u praksi i pokazalo se da postoji, da je zabilježen dobar napredak i da ima, da se zabilježi porast u, kada je riječ o uklanjanju takvog sadržaja. Dakle, vidimo da sada tvrtke uklanjaju 72% eh, objava eh, temeljem takvih prijava, dok je 2016. godine to iznosilo manje Međutim, mislim da je možda najdragocijeniji ishod ovoga kodeksa to što je došlo do jednog suradničkog okruženja u kojemu surađuju dakle, platforme i svi dionici zajedno s nama. Hvala. Koliko shvaćam, imamo još jednog predstavnika komisije. A vi ćete nam nešto reći o govoru mržnje na internetu, ali molim vas kratko jer imamo na popisu 15 zastupnika. Jutros smo prekoračili zadano vrijeme više od pola sata, tako da smo praktički ostali u dvorani. E, više od pola sata nismo imali prevoditelje, morali smo to povezati sa sastankom koordinatora, tako da to ne možemo večeras ponoviti. Pa ja ću vam samo ukratko nešto reći o ovom kodeksu e, za dezinformiranje, kodeksu prakse za dezinformiranje koji postoji već godinu dana koji su potpisale glavne internetske platforme te predstavnici oglašivačke industrije. Komisija e, sada trenutno radi na analizi ostvarenog napretka. E, sama ocjena potpisnika pokazuje da je ovaj kodeks doveo do veće transparentnosti. Što se tiče mjera koje e, su platforme uspostavile za rješavanje problema dezinformiranja. Tako da smo bolje informirani o tome što su one poduzele. Međutim, e, pojedinačni e, potpisnici moraju i dalje nastaviti sa takvim mjerama. Političko oglašavanje, integritet usluga protiv određenih korisnika je ono što je najvidljivije i to je bilo vidljivo kod e, provođenja europskih izbora. Provedba nekih e, mjera platformi još uvijek e, se ne provodi diljem Europske unije. Dakle, tu postoje neki problemi kada je riječ o provjeri činjenica jedno od otvorenih pitanja je pristup, e, dakle, e, pregleda, odnosno e, kontrole mjera koje provode platforme. Trenutno se oslanjamo na njihovu vlastitu analizu. Platforme moraju uložiti veće napore i očekujemo napredak kroz Evropski, Evropsko promatralište za medije koje će komisija provesti iz, u sklopu CEFA. To će ne samo biti jedna multidisciplinarna zajednica koja će analizirati kampanje, nego će to isto tako omogućiti pristup e, podacima koji uz poštivanje dakle, svih e, mjera koje se tiču privatnosti podataka. aspects of their algorithms and Također će se odgovoriti na specifične zahtjeve istraživačke zajednice. Komisija će u predstojećim mjesecima nastaviti s analizom gdje će se uzeti u obzir i rad neovisne treće strane koje su imenovali potpisnice kodeksa. Zatim tu je izvješće erga tijela i izvješće komisije o izborima za Europski parlament. Imat ćemo obuhvatano izvješće do početka 2020. godine. Ukoliko rezultati ne budu zadovoljavajući, komisija može predložiti nove mjere, možda neke i regulatorne prirode, da kako uzimajući u obzir zaštitu slobode izražavanja. the situation follows. 15 members. U redu, sada imamo 15 zastupnika, paneliste, treba biti vremena za odgovore, dakle možete li svi se e, ograničiti na jednu minutu kako bi svi mogli dobiti priliku. Izvolite, gospodine. Hvala lijepo i zahvaljujem našim panelistima. Pa zapravo ja nemam pitanje, nego se želim osvrnuti na ovo što je rečeno. U svim prezentacijama koje smo čuli ističe se da postoje različite dimenzije ovoga problema. Dakle, strano uplitanje u izborne, predizborne kampanje, borba protiv govora mržnje, to su samo neki od važnih aspekata Tu su možda neke stvari koje se mogu povezati. Yo lo que querría decir es que nos encontramos ante un reto como parlamentarios. Htio bih reći da se mi nalazimo pred jednim izazovom kao zastupnici i kao predstavnici institucija. Dakle, nama treba jedna holistička strategija za borbu protiv ovih pojava, moramo zaštititi istraživačko novinarstvo, slobodu medija i e, boriti se protiv dezinformacije govora mržnje. que ya contra verdad oficial, pero Čuli smo u prvom dijelu od gospođe Fox da je to dio službene istine, no sigurno je da možemo imati slobodu mišljenja e, pod uvjetom da se poštuju ljudska prava, međutim sloboda informiranja ne može se svoditi na neke događaje koje nisu se ni dogodili. punto se ha Izvolite, gospođo Ribeginer. Hvala lijepo. Ja eh, bih htjela također nešto reći o tome kako države koriste autoritarne metode za ograničavanje slobode izražavanja supuesto delito de terrorismo. Tsunami, Tsunami Democratic es una plataforma digital. Imali smo takav jedan primjer u Španjolskoj, jedne web stranice pod nazivom Demokratski tsunami. E, bilo je riječ o mirnim prosvjedima. A la libertad de expresión y de manifestación. Dakle, o legitimnim prosvjedima i dokidanje njihovih, e, njihove aktivnosti je doista bilo problematično. Čak se kritiziralo Španjolsku da je zlouporabila e, kazneni zakon da bi ugušila e, politički aktivizam. Tu su bili isto tako ne samo aktivisti nego i umjetnici, pjevači i tako dalje. Isto tako je mm, donesen nedavno zakon u Španjolskoj koji bi trebao omogućiti izvršnoj vlasti da zatvara web stranice bez ikakvog policijskog naloga, što je doista vrlo ozbiljna situacija. Ako se državi da mogućnost da intervenira te da zatvori neku web stranicu, to je jedan zabrinjavajući trend i ne znam što možemo učiniti kako bismo zaštitili građana takve napade e, slobode izražavanja. Izvolite, gospođo Damović. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem našim panelistima na izlaganjima i primjerima. Imam jedno pitanje za gospođu Mazurkević. Kakvu ulogu mogu igrati nevladine udruge u borbi protiv dezinformacija i, i govora mržnje. E, što možemo činiti kako bismo snažili djelovanje tih e, udruga i što bi im pomoglo da se ostvari sinergija dakle nevladinih udruga i nekih e, građanskih inicijativa i na koji način možemo ocijeniti najbolje prakse u ovom području. Gospođo Keller, hvala vam. Predsjedniče, ja želim pozdraviti predstavnike nevladinih udruga koji su svjedočili ovdje i želim reći da smo vam zahvalni na vašem djelovanju. La, cette libération de Htjela bih isto reći koliko to oslobađanje riječi i činjenica da se vrlo brzo širi govor mržnje prema LGBT e, zajednici i drugim manjinama, da nas to podsjeća na najmračnije razdoblje europske povijesti. Ja sam osobno za to da E, se, da platforme imaju veliku pravnu odgovornost. Dakle, što ono možete reći o tom, e, dakle, o toj slobodi izražavanja i uklanjanju sadržaja? Dakle, vi ste u Španjolskoj imali s time neke, e, u vezi neke bojazni. pitanje je tko zapravo treba biti zadužen za skidanje sadržaja, dakle mora postojati nekakav, neko nadzorno tijelo, netko tko će vršiti kontrolu. Drugo, Tijekom e, izbora za Europski parlament čula sam brojna svjedočanstva građana koji su bili svjesni manipulacije i koji više uopće ne vjeruju u sam izborni proces i dovode u pitanje čak i rezultate izbora i čak kažu to je već unaprijed sve namješteno, to je izmanipuliralo. Imate li vi neke informacije o tome i što o tome mislite? Gospođo Fox. Mrs. Fox, the yours. I hate Ja mrzim antisemitizam, mrzim rasizam, e, mrzim licemjerje prema radnoj klasi. Zapravo mislim da imam razne e, oblike mržnje prema mnogima, ali ne znam da li me treba cenzurirati. Zapravo što se tiče ovog zakonodavstva o govora mržnje, na taj način se ušutkuje legitimni govor političkih protivnika i tko zapravo treba odlučiti što je to mržnja. Netko od govornika je rekao sljedeće. E, LGBT i KV e, pokret e, zapravo sada doživljava jednu toksičnu fazu i sam se urušava. Dakle, čuli smo o nekim trans aktivistima, a neke se sada, tu se neke mm, označava na krivi način neki ljudi su optuženi nakon što ih se prijavljuje policiji što onda dovodi do napada na razne ljude kao što su mediji i novinari. Ne možemo ovdje sjediti i govoriti o slobodi medija i slobodi izražavanja, a onda iznositi argumente u korist e, ograničavanja te slobode. Dakle, mi trebamo imati više govora kako bismo dobili argumente na način da iznosimo protuargumente. Mislim da e, ljudi nisu psi koji napadaju. Ne morate se sa mnom složiti. Mislim da trebate saslušati i e, to proanalizirati. To je razlika između riječi i djelovanja. Mislim da ne trebamo dopustiti e, da se na ovaj način provuče cenzura na mala vrata. Uh, uh, Izvolite gospodin Bilčik, hvala lijepo. Ja želim zahvaliti panelistima na izvrsnim izlaganjima. Mislim da je vidljivo da je širenje dezinformacija nije jedino pitanje koje, s kojim smo se morali nositi za vrijeme izbora, ali to je jedan sustavni problem i moramo za to pronaći sustavno rješenje. I zapravo moje pitanje ide u tom smjeru. Vi ste vrlo e, oprezno formulirali, formulirali svoje sugestije. E, ja vas molim da mi kažete konkretnije što možemo činiti mi kao kreatori politika. Naime, e, kodeksi, prakse, kodeksi ponašanja su važni, ali oni imaju svoje granice. Tako da bi moje pitanje svima vama bilo kako možete za, kako gledate na optimalno rješenje za ove probleme koji su pred nama E, dakle kako uopće pristupiti e, i kako razgovarati o javnim politikama. Gospodin Tange, hvala. Hvala vam na e, doprinosu i na ovim primjerima. Ovi primjeri koje smo čuli su doista zastrašujući. Ali evo ovdje imam isto tako slično pitanje. Što između govora mržnje i slobode govora? Dakle, kako tu povući granicu? Čuli smo o tom postupku samo analize e, platformi. Znamo da algoritmi također rade na način da zapravo e, privlače pozornost na određene stvari i da se na taj način e, u više stručuju govor mržnje i druge pojave. Širenje govora mržnje na internetu isto tako ne samo da se da dovodi do multiplikacije istoga na internetu, nego dovodi i do širenja gora mržnje izvan interneta. Tako da je pitanje na koji način e, preusmjeriti rad platformi, odnosno njihov način funkcioniranja. Izvolite, gospodine Brar. Hvala, ja želim zahvaliti panelistima na njihovim e, doprinosima. Istina je da su pojedinci otvoreno društvo pod sve većim napadom i čak se ugrožava i urušava povjerenje u javne institucije. E, sviđa mi se ovo što su predložili neki panelisti, međutim ne smijemo odustati od prava, tako da Mislim da su neka rješenja koja smo čuli problematična. Ne bi industrija trebala biti ta koja će donositi odluke o tome e, kako će, koje će biti granice javnog govora, e, odnosno, slobode govora e, na internetu. E, ono što nije bilo rečeno tiče se isto tako anonimnih izjava i žrtve E, bi također trebale moći ne e, razotkriti svoj identitet. Neki tvrže, tvrde da bi trebalo moći identificirati svaki govor mržnje što onda opet u sukobu s time. E, u Austriji primjerice postoje takvi zakonski propisi. Studije su pokazale da se koriste korisnički računi sa stvarnim imenom i da čak oni šire više mržnje nego anonimni korisnički računi. Što mislite o tome? E, treba li postati pravo na anonimni govor ili pak e, smatrate da ne bi to trebao biti slučaj? Hvala vam. Gospodin Weimers. Hvala lijepo.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 optužbi da će se morati nositi pancirke. E, da, postoje neka opasna područja u Švedskoj koja zovemo, koja su proglašena zonama u kojoj ne treba ići. Međutim, e, da, postoje neka područja koja su opasna i gdje, koja su proglašena opasnim zonama. Dobili smo također, čuli smo jednu izjavu od sindikata e, djelatnika u holima hitne pomoći i u tom smjeru. Tako da postavlja se pitanje što sad s time te opasne zone u Švedskoj? gdje se čak gdje eksplodiraju i bombe. Važni kolegovi, chcel bih vas vas upozornit na príspevok pana... Hvala. Gospodin Danio Milo je vrlo poznat, ali ne nužno kao vrlo objektivna osoba. Znamo da postoji sukob interesa sa SAD-om. I upravo on sada govori o utjecaju izvana. Nije istina ono što je rekao, Slovaci nisu ekstremisti niti teroristi. Slovaci su vrlo tolerantni i ove laži se ne smiju širiti ni u Slovačkoj niti u Europi. Mi želimo očuvati konzervativne vrijednosti, ali nismo zato ekstremisti. Hvala, gospođa Tun. Hvala. Drago mi je što sam upoznala gospodina Milu koji je imao doista ovdje sjajno izlaganje i koji je vrlo dostojanstvena osoba. No, Mm, želim se obratiti komisiji na početku. To sve zvuči lijepo i krasno, stala napredak, sve dulji popis, popis potpisnika, ali sve se više širi mržnja, govor mržnje, imamo sve više prijetnji na društvenim mrežama. Dakle, e, postavlja se pitanje odgovornosti samih platformi. Ne znam znate li to, ali primjerice Facebook ne daje informacije, riječ je o anonimnim računima. Dakle, Facebook odbija dostaviti podatke o autorima ovih prijetnji, čak iako to traži državni odvjetnik. Dakle, postoji neka granica. Zato imam sljedeće pitanje. Ako možemo izgraditi štitove protiv raketa koje nam prijete, zašto ne možemo onda izgraditi raketu koja će raznijeti ovaj govor mržnje, ovu mržnju koja prijeti čak i životima nekih ljudi i demokraciji u Europi. Trebali bismo tako nešto osmisliti. Možda ovaj prijedlog koji je iznio gospodin Milo bi mogao biti početak upravo nečeg takvog. U redu, mislim da nisam nikoga preskočio. Dobro, evo vi za kraj, ali molim vas jednu minutu, a onda ćemo dati mogućnost našim panelistima da odgovore. Gospođa Insir, prelazimo odmah na pitanje. Smatrate li da je revizija okvirne odluke Europske unije način za poboljšanje zakonodavnih standarda i bolje oružje za suzbijanje govora mržnje i za bolje kazneni progon zločina iz mržnje i hoće li to moći u širenju mm, homofobije i e, govora mržnje ako se uvedu posebni kazneni zakoni o tome. Evo, podsjećam još jednom da ne zaključujemo ovdje raspravu, nego je samo nastavljamo, tako da evo molim vas da nastojite reagirati na e, napomene zastupnika u što kraćem vremenu. Gospođa Mazurkijević, izvolite. Hvala. Odgovorit ću na pitanje o tome što treba učiniti civilno društvo. I mislim da ću i preuzeti neka razmišljanja gospodina Mila. Odnosno, s jedne strane vidimo da postoji taj populistički pokret koji je vrlo ujedinjen, a to nam treba i na našoj strani i mi koji smo u ovim organizacijama trebamo čvrsto surađivati i raditi na tome da se suzbije dezinformiranje i govor mržnje i to vrijedi ne samo za civilno društvo nego i za građane, ali i političare. Zajedno smo jači i ako budemo izgrađivali svoje kapacitete, ako budemo koristili ono što je već e, ostvareno, onda ćemo moći pobijediti u ovoj bici. Što mogu političari učiniti? Izvojiti više sredstava za ovo, to je već rečeno, ali to je dosta od ključne važnosti. Ne samo Rusija, nego i drugi akteri koji šire dezinformacije raspolažu ogromnim sredstvima za to i to je već vidljivo na internetu i to treba i nama. Što mi dakle možemo učiniti? Surađivati komunicirati jer često zaboravljamo na komunikaciju, često pišemo izvješća i reportaže i kažemo ljudima da trebaju čitati članke ili knjige, ali isto tako trebamo upamtiti da trebamo jednostavno komunicirati i obraćati se ljudima to nastojimo učiniti i evo ovom organizacijom Keyboard Warriors, dakle podižemo svijest ljudima, trebaju nam takve kampanje i trebamo također sagledati ovo pitanje sa e, jednog šireg aspekta i također e, uvažiti se ono što se čini u suzbijanju dezinformiranja i govora mržnje. I naravno edukacija, obrazovanje, to je ključno zato jer su ljudi skloni od dezinformacija ako nemaju dovoljno znanja. A osim toga to je i vrlo teško postići jer ne možemo sada pratiti sve informacije koje postoje, ali svakako edukacija o govoru mržnje je ključna. Kada govorimo o slobodi govora na internetu, već smo kriminalizirali govor e, mržnje van interneta. Zašto ne i na internetu? U Poljskoj primjerice govor mržnje protiv LGBTI osoba nije kriminaliziran. To je propušteno. Dakle, ljudi koji su uvrijedili takvim govorom mržnje nisu izloženi kaznenom progonu. Dakle, tu je zakonodavstvo također vrlo bitno. Mnogo govorimo o mržnji, no ne smijemo zaboraviti da mržnja stvara podjele u društvu i doista ne znamo kamo to vodi. Sada je trenutak za djelovanje i ako ne budemo budni i djelovali sada, ne znamo gdje ćemo se naći za nekoliko godina. Hvala gospodine Naranjo. Da, u pogledu situacije u Kataluniji već sam govorio o E, tsunami demokraciji. Dakle, to se već spomenulo i bilo je nekih dokaza o terorističkim e, namjerama i zato se je to istraživalo. Ono želim vidjeti dokaze. Da, imali smo mirne prosjede, da, bilo je i nasilja kao što se zna dogoditi na drugim prosjedima, ali nemamo dokaza o tome da je postojala mogućnost terorističkog akta. To nije stvaran terorizam koji bi prijetio temeljnim pravima. Kada je riječ e, o ovom e, slučaju mm, ugušenja interneta od strane vlasti, razgovaralo sa drugim e, izvorima u Španjolskoj, dakle to je još jedna prijetnja temeljnim pravima i to je zabrinjavajuće. Kada je riječ o uključenju nevladinih organizacija, Važno je primati ih u Europskom parlamentu, ne samo na nacionalnoj razini. Evo ja inače dolazim ovamo često, ali to nije slučaj s drugima. Prošle godine odnosno ove godine, smo doveli 17 aktivista iz čitave Europe koji su prosvjedovali protiv direktive o korporacijama i onda smo optuženi da se protivimo Europskom parlamentu, tako da u svakom slučaju želimo povući ljude da reagiraju na europske politike. Kada je riječ o pitanju gospođe Keller, pa um, treba koristiti filtere za e, učitani sadržaj. Možda može postojati drugčiji mehanizam koji e, može reagirati na različite vrste sadržaja. Recimo, to bi moglo se predvidjeti u, u nadolazećem zakonodavstvu o digitalnim uslugama. Također, e, sada smo u dobrom položaju da se izvrši pritisak na francusku vladu da se usvoji e, zakon o privatnosti i to bi moglo urediti i e-trgovinu. Također, naravno, treba i provesti GDPR i e, također e, prekršitelje kaznjavati velikim kaznama. Zatim, da treba e, dopustiti suzbijanje slobode okupljanja i slobodnog govora. Dakle, postoje situacije u kojima ljudi anonimno šire govor mržnje koji napadaju druge, e, onda to treba policija istraživati od slučaja do slučaja, a ne e, sada predviđati nekakve automatske mehanizme koji će identificirati te ljude na internetu. Mislim da je to pogrešan pristup. to be done. Gospodine Milo, što možemo učiniti? Pa to je najbitnije pitanje. Dakle, nismo došli samo prikazati situaciju, nego vidjeti što se može poduzeti. Dakle, treba nam e, doista čvršće stajalište komisije u odnosu na platforme. Ova prijetnja donošenja zakonodavstva koja je postavljena u više slučajeva, možda je to jedina motivacija koja će navesti platforme da doista provedu takve politike koje će omogućiti brže i lakše uklanjanje e, sadržaja koji e, širi mržnju i koji manipulira ljudima. U sada smo u takvoj situaciji kada se uništavaju stavovi i životi ljudi i to govorom mrže kao, smo, kao što smo čuli upravo ovdje od izagača, tako da moramo sada početi nešto poduzimati. Moramo uvesti učinkovitije mjere koje će brže djelovati nego prije. Evo, samo da povučem paralelu sa GDPR-om. Europska unija je e, postala primjerom u čitavom svijetu kada je riječ o zaštiti privatnosti. Mislim da u Europskoj uniji smo doista u jedinstvenom položaju kako bismo mogli slično postupiti i postati primjerom za čitav svijet i kada je riječ e, o suzbijanju i borbi protiv manipulativnih e, i lažnih sadržaja. Evo, samo da odgovorim kratko gospodinu Uriku. Da, Globsec dobiva dio sredstava za e, svoje potrebe iz Europskog socijalnog fonda i imamo također i druge vladine izvore informa e, financiranja, dakle razni su izvori. Evo, on, gospodin Urik ovdje predstavlja jednu političku stranku koja je prikupljala potpise za referendum o tome da će Slovačka napustiti Europsku uniju, a sada on uživa u privilegijama toga što je zastupnik u Europskom parlamentu i on je također unatoč tome što je član parlamenta bio osuđen na poticanje na mržnju i morao je dati ostavku na svoj položaj zastupnika u e, slovačkom parlamentu. Toliko o tome da su Slovaci krasni ljudi. Dakle, imamo tamo isto ljude koji šire mržnju i govor mržnje i gospodin Urik je jedan od njih. Hvala. E, I za kraj gospođa Hugendubel. Evo, samo kratko, mislim da je već mnogo rečeno o zakonodavstvu i o ulozi koju Europska komisija o tome može odigrati. Da, neke od naših članica sudjeluju u kodeksu ponašanja i u praćenju sadržaja, ali također kritički upućujemo na ulogu koju platforme igraju u smislu širenja govora mržnje jer im se daju odrešene ruke. E, ono što valja spomenuti ovdje jest da mi očekujemo od onih koji su zloženi mržnji da nude rješenja i to besplatno. Dakle, neke od ovih organizacija sudjeluju u praćenju sadržaja, neke ne. Sada ne želim uprijeti prstom u komisiju, nego to se događa i drugdje. Organizacije civilnog društva nemaju potporu kako bi mogle odigrati svoju ulogu u podržavanju, pomaganju žrtvama i vrlo često vidimo e, da se novac izvaja za inovativna rješenja, ali organizacijama na terenu zapravo treba podrška za njihov tekući rad e, i to vrlo bitan rad, pružanje otpora. To treba uzeti u obzir i treba vidjeti kako se možemo pobrinuti da taj novac ode direktno aktivistima za ljudska prava u Europskoj uniji, zato jer Europska unija raspolaže ovim instrumentima. Dakle, izvan Europske unije, ali treba to primijeniti unutar Europske unije. Evo, samo ako smijem još nešto dodati. Dakle, mržnja dijeli. Govorim u ime LGBTI zajednice. To je jedna od manjina koja je ciljem mržnje, ali e, nakon nje dolazi druge. To je klizak teren. Dakle, tu doista samo se to može širiti poput mrlje. Dakle, mi radimo na stvaranju saveza i partnerstava. I sada ne želim e, otvarati cijeli dijalog o tome, ali nešto ću još dodati. Dakle, ja doista poštujem e, mišljenje sviju o tome, ali mislim da trebamo biti oprezni i ne nastavite govoriti u ime drugih skupina kao što se ovdje uzela riječ u ime lezbijski, u ime LGBT zajednice, u Jedinoj kraljevini, u ime žena i tako dalje. Dakle, koliko god da uvažavam vaše mišljenje, mislim da ipak to treba raditi sa velikim oprezom. Hvala. Evo, sa ovima eh, od vas koji su eh, ovdje ostali, želim podijeliti neke zaključne napomene. Ja sam ovdje iz eh, bitnog razloga. Naš odbor doista drži do ljudskih prava, vladavine prava i demokracije u Europskoj u zemljama članicama. Mi smo pokrenuli ovu inicijativu održavanja redovnih rasprava o stanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u zemljama članicama Europske unije i to na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta i to činimo redovito i pozabavili smo se tim pitanjima i izradili smo i usvojili niz izvješća i rezolucija. Također držimo do jednog europskog okvira za vladavinu prava, temeljna prava i demokraciju koji će biti sveobuhvatan, koji će biti krovni akt, koji neće voditi ka diskriminaciji, političkim igricama, i unutar kojega e, će se preispitivati sve zemlje članice i to redovito sukladno objektivnim parametrima i to istim putem koji smo zacrtali kada smo usvojili takozvani semafor za pravosuđe. I to činimo pozivajući paneliste čije možda mišljenje podržavaju zastupnici, a možda i ne. No, ono što želim reći jest da držimo do stanja demokracije, temeljnih prava i ljudskih prava i naročito o ovom klizanju unatrag i ovi problemi koji su se pojavili tijekom godina od kako je stupio na snagu Lisabonski ugovor i od kako je stupila na snagu povelja o ljudskim pravima, jer su to obvezujući dokumenti, odnosno vrijednosti koje su sadržane u drugom članku nisu samo popis želja, nego su obvezujuća načela, naročito kada je riječ o trodiobi vlasti, o manjinama, o pravosuđu i o pravima manjina da postaju većine. Dakle, time želim e, podsjetiti da je vladavina prava, kao što je ovdje često izrečeno, nije isto što i vladavina pravom zakonima i da to ne znači samo vladavinu većine, niti većina ima pravo uznemiravati ili zaustavljati druge manjine. Niti jedna većina nema pravo gušiti e, prava pojedinaca svih građana Europske unije koja su zaštićena poveljom o temeljnim pravima i niti jedna većina nema pravo podrivati same temelje unije koja se temelji na pravu i kojom pravo treba upravljati. To je također Europska unija. Dakle, vi ste iznijeli prava stajališta ovdje i hvala vam na tome i zahvaljujem i prethodnim panelistima. Ovo je bio dugotrajan dan, a sutra nam se sprema još toga. Sutra nastavljamo u 9 sati i vidjet ćemo se tada. Hvala.